U redu, dame i gospodo, molim vas zauzmite svoje mjesta. Tako da možemo početi na vrijeme. I naravno, svima je poznato, imamo strog vremenski raspored za danas. Prije svega bih pozdravio gospodina Valdisa Dombrovskisa, izvršnog podpredsjednika Europske komisije i kandidata za povjerenika za trgovinu. Dobrodošli, Valdis. Budući da je gospodin Dobrovski već član komisije, želio bih podsjetiti na svrhu ovog saslušanja. Saslušanje se fokusira zaista na trgovinska pitanja, a ne na druge odgovornosti ni obveze. Ranije ovog tjedna dobili smo pisane odgovore na naše pitanje od gospodina Dombrovskisa i odgovori su podijeljeni zastupnicima, a objavljeni i na mrežnim stranicama parlamenta. Naglasio bih da smo u tim pisanim odgovorima gospodina Dobromskisa vidjeli jasno obvezivanje da neće tražiti privremenu primjenu niti jednog trgovinskog sporazuma prije suglasnosti parlamenta. To je jasno obvezivanje za osiguranje demokratskog prava ovog parlamenta. Obavijestio bih vas i da odbor za pravna pitanja nije imao prigovora na ovo saslušanje. Dakle, odbor za pravna pitanja nema prigovora na imenovanje gospodina Dobrovskisa na mjesto povjerenika za trgovinu. Sada ću reći nešto kratko o strukturi ovog saslušanja. To je manje više jasno. To je predviđeno u našem poslovniku. I moramo biti jasni i jasno reći da ćemo dati fer priliku gospodinu Dobrovskisu da predstavi sebe osobno i svoja gledišta. Gospodin Dobrovskis će imati oko 15 minuta za uvodno izlaganje a nakon tog uvoda imat ćemo 25 pitanja zastupnika. U prvom bloku imamo pitanja koja će postaviti sedam klubova zastupnika, to će postavljati koordinatori klubova, a u drugom krugu imat ćemo još 18 pitanja koje će postaviti članovi odbora INTA i s njim povezanih odbora možda. Za svako pitanje imamo po pet minuta, jednu minutu za postavljanje pitanja, dvije minute za gospodina Dobrovskisa da odgovori na pitanje, a nakon toga, ako je potrebno, imamo mogućnost da taj isti zastupnik koji je postavio pitanje postavi dodatno pitanje koje će isto tako trajati maksimalno jednu minutu, a gospodin Dombrovskis onda ima priliku odgovoriti na dodatno pitanje i zato ima jednu minutu. Isto tako ću jasno reći da su to zaista dodatna pitanja. To e, ne smije biti novo pitanje koje pokreće zastupnik. I naravno ja zadržavam pravo da ne dopustim postavljanje dodatnog pitanja ako se ne radi zaista o dodatnom pitanju. Molim vas kolege, koristite dodatna pitanja zaista da biste precizirali odgovor ukoliko je bio previše generalan prvi odgovor. Iskoristite tu šansu da dobijete odgovor o preciznom vremenskom rasporedu i slično kako bi odgovor bio jasniji. A nakon tih 25 pitanja imat ćemo priliku da gospodin Dombrovskis iznese sažetak u nekih pet minuta. Vrijeme saslušanja ograničeno je na tri sata i ja ću biti strog od primjene vremenskog ograničenja. Marti Kaus će mi pomoći i isključit će mikrofon ukoliko vreme istekne. Danas imamo prijevod na 23 jezika. Stoga svi govornici mogu govoriti svoj jezik. I zaista bih podsjetio sve govornike da govore jasno i ne prebrzo kako bi se ono što govore moglo prevesti. Naravno, budući da smo demokratsko tijelo, saslušanje se prenosi uživo na web sajtu parlamenta, a nakon toga će biti moguće pogledati video snimku saslušanja na toj istoj internetskoj stranici. Pozdravljamo sve posjetitelje. Siguran sam da ima dosta zanimanja za ovo saslušanje. Jer je trgovinska politika suočena sa velikim brojem izazova. To je bio slučaj čak i prije pandemije sa koronom, a naročito sada tijekom pandemije dosta zemalja i dosta političara pokušavaju otvoriti Pandorinu kutiju protekcionizma. Ja sam potpuno uvjeren da je to pogrešan pristup u ovom globaliziranom svijetu. Trebamo se držati trgovinskog sustava utemljenog na pravilima, ali naravno trebamo i poboljšati taj sustav utemeljen na pravilima. Spomenut ću samo tri stvari. Opskrbni lanac, provedba, provedbu i ozelenjivanje uvođenja ekoloških aspekata. Kriza sa koronom je jasno pokazala da opskrbni lanci kompanija širom svijeta nisu održivi i da nisu dovoljno otporni, dovoljno robusni u ovoj kriznoj situaciji. I zaista trebamo razmisliti o tome kako razmotriti opskrbne lance, učiniti ih otpornijim, učiniti ih stabilnijim u interesu kako proizvođača, tako i potrošača. I kao što je Šekspir rekao, bolje tri sata ranije nego minutu kasnije trebamo se držati i zahtjeva revnog postupanja što se tiče opskrbnih lanaca kako bismo na kraju ovog saziva parlamenta zaista mogli reći da su nam opskrbni lanci otporni i pravični. Naravno, pokret pravične trgovine je također jedan značajan element u trgovinskoj politici i ovaj odbor uvijek podržava taj pokret i promicanje pravične trgovine. Druga stvar je provođenje. Uvjeren sam da trebamo razmotriti naše trgovinske sporazume i pobrinuti se da obveze iz naših ugovora ne budu samo mrtvo slovo na papiru, nego da se zaista pretoče u praksu. Naravno, ovo je jedna od naših zadaća u narednom razdoblju da zajamčimo u glavama koje se odnose na trgovinu i održivost, ali i u drugim glavama da se možemo osloniti na dobru situaciju po pitanju provođenja pravila. Ali provođenje pravila je značajno i u drugim područjima gdje nas e, pogađaju nelojalne trgovinske prakse naših trgovinskih partnera i e, zaista me zanima imamo li novi instrument za provođenje pravila i za obranu naših vitalnih interesa da vidimo ima li takvo što gospodin Dombrovski za predložiti. Što se tiče konkretno naših prijatelja preko Atlantika, e, slučaj e, Boeing je pogodio mnoga mala i srednja poduzeća. Moramo dati odgovor na to naročito sada komisija treba iskoristiti mogućnost da odgovori na nefer subvencije koje su dane Boeingu. I tu je i tu su ekološki aspekti. To je važna tema za građane u Europi, ali i za mnoge zastupnike ovdje. Trgovinsku politiku treba tjesno povezati sa zelenim planom. I to je jedan izazov o kojem trebamo razmisliti o tome kako možemo u, u, povezati zeleni plan i trgovinsku politiku. Naravno imamo diskusiju o mehanizmu za graničnu prilagodbu, to može igrati važnu ulogu, ali to nije jedina opcija za ozelenjivanje trgovinske politike. Tu je pitanje zelenih roba, usluga, subvencija propisa i o tome se treba razgovarati kako bi trgovina bila više ekološka. I da spomenem i dva institucijska aspekta. Jedan je čitav spektar pitanja ovdje u odboru za trgovinu. Gospodine Dobrovskis, Potpuno sam uvjeren i dao sam tabelu sa pregledom svih točaka ovdje iz našeg odbora. Zaista treba puno raditi da bi se to sve pokrilo, sva ta pitanja, ali s druge strane trgovinska politika je jedna od nekoliko isključivih nadležnosti Europske unije i zaista bih naglasio da ako ste povjerenik za trgovinu, onda zaista trebate raditi puno radno vrijeme taj posao. Drugo, što se tiče pravila parlamenta za kreiranje i nadzor nad trgovinskom politikom EU, apsolutno je od vitalnog značaja da povjerenik za trgovinu pokaže to je da se obveže da se osobno angažira u kontaktima s ovim odborom INTA kako bismo imali pravu razmjenu gledišta o tekućoj trgovinskoj politici, a ne samo da nas se uključi nakon što se sve završi. Još dva zapažanja po pitanju institucija na kraju ovog mog uvoda. Gospodine Dombrovskis, sada vama dajem riječ za uvodno izlaganje od 15 minuta. Izvolite. Uvaženi zastupnici, predsjedniče odbora, čast mi je što je predsjednica Europske komisije von der Leyen meni dodijelila ovu odgovornost za trgovinska pitanja. Zahvaljujem na prilici da vam se danas obratim i iznesem zadaće za naredne godine na području trgovine i da ih sagledam u široj perspektivi događanja. Nadam se da ćete danas e, dobiti moje uvjeravanje i da ćete mi povjeriti ovu zadaću. Suočavam se s mnogim važnim izazovima ali ako imate instrumente onda možete raditi. Bio sam član parlamenta u, u tri saziva i meni je suradnja između institucija nešto što se samo po sebi razumije. Trgovina je pozitivna snaga u tom smislu. Ona podržava jedan od sedam kvalitetnih europskih radnih mjesta, ali trgovina danas nije samo trgovina. Europska trgovinska politika mora učiniti više da nam pomogne odgovoriti na velike izazove našeg vremena. Zato vršimo široku reviziju naše trgovinske politike. Rad s vama, uvaženi zastupnici, sa našim dionicima i civilnim društvom će mi pomoći da i iznesem hodogram za trgovinsku politiku koji se treba uklopiti u širi plan za održiv i, i digitalan oporavak. Ona mora biti moderna, podržavati naše vrijednosti i geopolitičke elemente. Mora maksimizirati prilike za naše kompanije diljem svijeta. Mora ojačati naš instrumentari kako bismo se branili od e, nelojalnih praksi mora doprinijeti našoj snazi kao trgovinske sile. Samo Europa koja je otvorena prema svijetu može voditi trgovinsku politiku 21. stoljeća. Predlažem da pokrećem našu trgovinsku politiku kako bismo reformirali međunarodni poredak utemeljen na pravilima. Da, kako bismo ojačali pravičnu trgovinu angažmanom sa našim partnerima, a istovremeno ojačali našu obranu i provođenje pravila i udvostručiti naše liderstvo tako što ćemo upravljati našim ključnim odnosima. Dame i gospodo, jedan od mojih prvih prioriteta bit će reforma globalnog ekonomskog upravljanja utemljenog na pravilima. Ono mora biti spremno za današnje doba, to znači Svjetska trgovinska organizacija koja brzo i efikasno rješava sporove ima jaka pravila koja osiguravaju jednake uvjete za sve. Svjetska zdravstvena organizacija koja ima ciljeve održivog razvoja i klimatske promjene u središtu svog rada. Svjetska zdravstvena organizacija koja odgovara na digitalnu revoluciju u potpunosti iskoristi potencijal slobodnog protoka podataka. Prioriteti će biti e-trgovina. Naravno, bit će važno da održimo naša pravila o zaštiti osobnih podataka. Europa ima utjecaj i kredibilnost da bi predvodila ta nastojanja na reforme. U kontekstu pandemije već smo iznijeli ideje za trgovinsku i zdravstvenu inicijativu koja će olakšati trgovinu uh, osnovnim medicinskim farmaceutskim proizvodima. Drago mi je što mogu najaviti inicijativu za trgovinu i klimu koja se zasniva na zelenim robama i uslugama. Veselim se što ćemo o tome razgovarati što je prije moguće. Što se tiče održivosti i klime, trgovina može tu donijeti prave rezultate. Uputit ću vas na ono što sam radio po pitanju održivih financija. Europa je prva regija koja ima odgovarajuće zakonodavstvo u tom području i mi smo sada globalni lideri. Moj pristup nikada nije išao od vrha prema bazi, nego smo E, nalazili zajednički jezik i gradili saveze. Pristup će ostati isti. Mi postižemo rezultate tako što radimo s partnerima. Svaki put e, kada imamo glavu o trgovini i održivosti, međusobno se obavezujemo. Želim sada pojačati još više provođenje tih glava sporazuma radit ću tjesno s vama i novim glavnim službenikom za nadzor provođenja trgovinskih pravila kako bismo postigli rezultate. Komisija će predložiti poštivanje obveza iz Pariškog sporazuma kao temeljni element budućih um, sporazuma. Radit ćemo i na eliminaciji rada djece. Ispitat ćemo kako možemo raditi sa povjerenikom Reindersom u vezi s prijedlogom o obveznom vremenosnom postupanju početkom sljedeće godine. jedno od najhitnijih pitanja održivosti je zaštita amazonskih e, šuma to su pluća našeg planeta, već imamo partnerske diskusije sa zemljama Merkosura. Trebalo je 20 godina za te pregovore i to je po prvi put da Merkosur eh, pregovara sa globalnim partnerom. Glava održivosti je najagresivnija u našim trgovinskim sporazumima. Ona uključuje eksplicitne obveze o deforestaciji i implementaciji obveza iz Pariškog sporazuma. Međutim, prepoznajem duboku zabrinutost koju su izradili zastupnici, civilno društvo i naši građani. I ja dijelim tu zabrinutost. Stoga bismo trebali udvostručiti naš angažman s partnerima iz Merkosura kako bi našli trajna rješenja za regiju Amazona. To će biti vitalan element na putu ratificiranja tog sporazuma. Uvaženi zastupnici, otvorenost ide ruku pod ruku sa pravičnošću. Da bismo pojačali naše obvezivanje na pravičnu trgovinu, moramo se angažirati s našim partnerima, a istodobno jačati našu obranu i provođenje pravila. Mi moramo biti odlučniji tako što ćemo štititi naše kompanije, osigurati naše strateške interese, jačati reciprocitet i izjednačiti pravila za sve. Glavni službenik za trgovinska pravila će raditi na implementaciji naših sporazuma, što znači otklanjanje barijera i zaštitu naših radnika, potrošača i kompanija tamo gdje god se naši trgovinski partneri ne pridržavaju pravila. Osim toga, radit ću na jačanju instrumenata za provođenje pravila. Nadam se da možemo dogovoriti ažuriranu provedbenu uredbu. Moramo jačati i naše instrumente za trgovinsku zaštitu. Predložit ću novi instrument koji se tiče stranih subvencija i remećenja našeg tržišta. Mehanizmi za provjeru stranih direktnih investicija, to ćemo provjeriti kako funkcionira na terenu. Bavit ćemo se i izvozom za dvostruku namjenu i jačat ćemo se u zaštiti od nelojalnih praksi drugih i sljedeće godine ću izaći sa novim predlogom na tom planu. Paralelno sa zaštitom nas samih moramo pomoći našim kompanijama, naročito malim i srednjim poduzećima, da bi dobili maksimalnu korist od naših e, sporazuma o slobodnoj trgovini. To je vitalno za naš za našu ekonomsku perspektivu i u sljedećem desetljeću 85% ekonomskog rasta će se desiti van EU i zato mogu najaviti da ćemo krajem ovog mjeseca pokrenuti portal za pristup tržištima koje mogu koristiti mala i srednja poduzeća koji sudjeluju u međunarodnoj trgovini. Nadam se da ćete i vi sudjelovati u tom događaju. Dame i gospoda, zbog svega ovoga naša globalna partnerstva trebaju biti jaka, trans Atlantski odnos je globalni pokretač prosperiteta. Ja ću dati sve od sebe da revitaliziram strateško partnerstvo sa Sjedinjenim državama. Rad na trgovini, tehnologiji, oporezivanju i disciplini po pitanju industrijskih subvencija. Nedavni dogovor o smanjenju carina predstavlja prvi korak u toj obnovljenoj suradnji. Međutim, ukoliko Sjedinjene države i dalje budu se isključivale iz multilateralizma i povlačile jednostrane poteze, mi ćemo braniti svoje interese i odgovoriti na srazmjeran način. We need to pursue a results-oriented engagement with Beijing. Uh, I co chair the high-level economic dialogue with China in my current role this gives me a clear understanding of the political and economic reality. Uh, we will work to enhance... Radit ćemo na unapređenju odnosa sa Kinom i zaključivanjem sveobuhvatnog sporazuma o investicijama. Međutim, naše partnerstvo mora se restrukturirati da bilo recipročno, izbalansirano i pravično. Naše kompanije trebaju fair tretman u Kini i pristup tržištu Afrika je jedan od ključnih partnera za Europu. Oni su na našem pragu. To je kontinent sa najvećim potencijalom rasta u svijetu. Do 2050. godine na njih će otpadati oko 75% globalnog e, rasta po pitanju radne snage. Predeljen sam za pojačanje partnerskih sporazuma sa Afrikom i pojačanje investicija u sektorima od međusobnog interesa. Naš dugoročan cilj je da se postigne sporazum između dva kontinenta. Da se približimo malo nama, trebamo proširiti suradnju sa susjedstvom. To je važan aspekt naše trgovinske politike, ima jaku geopolitičku dimenziju. Isto tako moramo i dalje podupirati kandidate i potencijalne kandidate i proširenjem naših autonomnih trgovinskih mjera računam na suzakonodavce da nove propise donesemo na vrijeme i pozdravljam nedavno glasovanje u ovom odboru u tom pogledu. Da kažem nekoliko riječi o pregovorima sa Ujedinjenom kraljevinom. U mi je interesu obje strane da imamo najtješnje moguće trgovinske odnose, ali moram podvući da će napredak ovisiti o tome hoće li obje strane poštivati obaveze iz sporazuma o povlačenju. I komisija i parlament su bili jasni po tom pitanju. Da zaključim, uvaženi zastupnici, svi koraci koji sam iznio uklopit će se u tekuću reviziju naše trgovinske politike. To će nam pomoći da odredimo novi smjer za europsku trgovinu na osnovu koncepta otvorene strateške autonomije. Ako se potvrdi moje imenovanje, redovito ću se vraćati ovdje i s vama razgovarati o ovim pitanjima. I dalje ću održavati aktivne kontakte sa civilnim društvom kao dokaz mog obvezivanja na širok inkluzivan pristup. Serija dijaloga sa civilnim društvom će početi već sljedećeg mjeseca. Obvezujem se da održim e, visok stupanj transparentnosti u mojim odnosima sa Europskim parlamentom. Osigurat ću da imate sve informacije koje su vam potrebne pravovremeno. Konstatirao sam očekivanja koje ste izrazili u kontekstu saslušanja mog prethodnika prošle godine i to je nadahnulo program koji sam iznio danas i nadam se da ste to prepoznali. Zaključit ću time što ću reći da živimo u vremenima bez presedana. Suočavamo se sa sve većim izazovima kući i u inozemstvu. Ako budemo radili zajedno, možemo napraviti jak evropski plan za rješavanje tih izazova i da osiguramo europsku trgovinu za budućnost, odnosno trgovinsku politiku. Hvala vam lijepa. Potpredsjedniče Žrbovski se na ovom svobuhvatnom pregledu i hvala vam lijepa što ste iznijeli nekoliko vaših angažmana. I kao predsjednik, hvala vam što ste točno pridržavali zadanog vremena. To je dakle dobro ishodište za raspravu. Sada klubovi zastupnika, kao što sam rekao, pet minuta, pitanje od jedne minute, odgovor dvije minute. I onda možda nastavno pitanje, e, jedna minuta i odgovor jedna minuta. A Marti gleda na vrijeme. Sada je prvi Kristof Hansen u ime EPP, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče i hvala vam također i izvršni potpredsjedniče na ovom vrlo konstruktivnom uvodnom govoru. Vrlo je jasno da e, ste jako upoznati sa trgovinskom politikom zato što ste već e, e, bili nadzornik ekonomskog klastera u Europskoj komisiji te ste i predvodili gospodarski dijalog s Kinom. Moje prvo pitanje tiče se transatlantskih odnosa. Vaš prethodnik Phil Hogan je uspio ispregovarati prvo snižavanje carinskih pristojbi u zadnjih 20 godina sa Sjedinjenim državama i to je za mene naravno jedno vrlo pozitivno ishodište te me zanima kako mislite nastaviti raditi na tome i kako će se to također koristiti u okviru Svjetske trgovinske organizacije i arbitraže u slučaju Boeinga gdje je Europske unije dodijeljeno 4 milijardi eura. Hoćete li to uspjeti iskoristiti? A drugo pitanje se tiče naravno Brexita. Kako vi gledate na svoju ulogu u tome? Posebice sada u ovih idućih ključnih nekoliko tjedana, budući da smo do sad postigli malo rezultata. Hvala vam. Hvala Kristof, gospodin Dobrovski, izvolite. Hvala vam na tim pitanjima. Dakle, krenut ću sa transatlantskim odnosima. Doista, kao što sam i rekao, transatlantski odnosi su jako važni to su najvažniji gospodarski i e, trgovinski odnosi na svijetu i stoga je vrlo važno da ih nadalje razvijemo i da deeskaliramo napetosti. A sporazum o olakšanju trgovine kojeg ste spomenuli je bio pozitivan prvi korak u tom smjeru. Dakle, da umjesto da podižemo carinske pristojbe, da sada govorimo kako možemo uzajamno sniziti iste. I moramo nastaviti s tim dijalogom moramo vratiti SAD isto tako oko pregovaračkog stola i što se tiče svjetske trgovinske organizacije je za jednu smislenu reformu te organizacije moramo imati i se države, američke države s nama. Postoje dakle nekoliko slučajeva koji su trenutno u tijeku, to je slučaj e, Boeing Airbus i naš je pristup bio vrlo jasan. Mi želimo ispregovarati e, e, rješenje spora i raspravljam već sa drugim povjerenicima o tome kako to napraviti. Jedan povjerenik je već e, i iznio jedan prijedlog za pokretanje tih pregovora, ali izvorno moramo biti vrlo jasni. Ako nemamo ispregovarano rješenje spora, nećemo moći niti nametnuti naše carinske pristobe u skladu sa e, presudom Svjetske trgovinske organizacije u slučaju Boeinga. Dakle, mi ćemo iskoristiti to naše pravo ako ne dođe do ispregovaranog rješenja spora jer moramo naravno to sve uravnotežiti. Ali pozitivnije mislim da će biti to da će Sjedinjene država povući svoje carine i da ćemo onda vidjeti e, što možemo praviti po pitanju civilnog zrakoplovstva. Što se tiče Brexita, e, tu sad imamo idućih nekoliko ključnih mjeseci, moramo se u principu sada dogovoriti, uskoro. Do sada sa britanske strane došlo do malo napretka što se tiče posizanja jednakih uvjeta za sve, ribarstva. Tu su stvari još i složenije nego prije, imamo i akt u jedinstvenom tržištu i stoga nam je potrebno mnogo kontakata, mnogo napretka i sa britanske strane da sve to uspješno uspijemo zaključiti. Hvala, nastavno pitanje. Hvala vam. Što se tiče prvog pitanja, jedno nastavno pitanje na to, naravno da se jako veselimo vidjeti što će se dogoditi 4. studenog. Gospodin Trump će ili dobiti još jedan mandat ili pak Biden koji bi mogao biti konstruktivniji. Kako se vi pripremate na e, oba ishoda? To je prvo pitanje. A zatim drugo pitanje, niste e, imali vremena točno odgovoriti na to, koja će biti dakle, vaša uloga u tome kao koordinator gospodarskog klastera u komisiji, što je najvažniji klaster za naše odnose sa Ujedinim kraljevstvom trenutno? Hvala vam, izvolite. Što se tiče prvog pitanja, ta dva ishoda nakon izbora u SAD-u. Pa vrlo je teško trenutno špekulirati o tome, ali mislim da neovisno ishodu moramo surađivati sa sjemeničkim državama, moramo s njima imati kontakt. Sa novom administracijom bi to najvjerojatnije bilo jednostavnije zato što Trumpova administracija nažalost podupire e, to unilateralno postupanje na području trgovine što stvara mnogo problema, ali u svakom slučaju ćemo morati izbliza zajedno surađivati i ostvariti pozitivne rezultate tamo gdje to možemo, kao što smo uspjeli ostvariti sa ovim sporazumom o olakšanju trgovine. Što se tiče Brexita, da, doista. Jedan element je taj da pregovaramo o trgovini, a drugo pitanje je naša šira gospodarska suradnja u nizu područja, uključujući i primjerice u području financijskih usluga, na čemu smo već radili, ali moramo biti jasni i reći da Ujedinjena kraljevina se mora pridržavati sporazuma kojeg su potpisali. To je za nas preduvjet za napredovanje u budućim odnosima. Hvala u ime socijaldemokrata, se da ima Katlin van Bremt. Hvala vam gospodine predsjedniče, dobrodošli eh, gospodine premijeniče i potpredsjedniče. U vašem uvodnom govoru ste jako naglasili održivost i tu s pravom. I obvezali ste se, citiram, da ćete pojačati provedivost poglavlja o eh, ciljevima održivog razvoja. A mi smo gospodinu Hoganu već uputili jedno pismo vezano s to i tražili smo konkretan prijedlog. Mene zanima kako će komisija e, upravo e, izneti jedan takav prijedlog koje će tu službe biti uključene u to i kakve konkretne korake predviđate. I zatim, hoćete li doista ozbiljno razmisliti o nekom mehanizmu koji će uključivati sankcije? Jer mislim da je to važno. Suradnja bez obvezujućih sankcija nije vrlo, jednostavno, nije vrlo jednostavno postići. Hoće li se to isto tako primjenjivati i na sporazum MetKosuru? Vi ste spomenuli da ste spremni e, poduzeti korake što se tiče krčenja šuma. Hoće li to primjerice uključivati i preratifikaciju um, za provedbu e, tih poglavlja? Hvala vam na tim pitanjima. Da. Provedba tez, poglavlja TSD treba ojačati i trenutno nažalost ta provedba nije dovoljno jaka i stoga moramo ovdje razlikovati postojeće sporazume o slobodnoj trgovini i eventualne nove e, sporazume. Što se tiče postojećih sporazuma, tu kao prvo trebamo raditi na njihovoj provedbi i zato ja surađujem i sa glavnim službenikom EU za nadzor povredu trgovinskih pravila i trebamo imati sustavniji pristup, uključivati i civilno društvo u provedbu e, naših obveza što se tiče rada i okoliša i tu ćemo aktivnije na to raditi. Primjerice, do sad je osam godina bilo potrebno da se pokrene slučaj protiv Južne Koreje. Mogli smo djelovati brže. Zatim moramo isto tako gledati kako ići dalje. Imamo e, imamo akcijski plan iz 2018. godine sa revizijom 2023. godine. Do 2023. godine ima još dosta vremena, tako da bismo trebali anticipirati tu reviziju e, i provesti ju sada 2021. godine, jer imamo posljedice zbog covid i drugačije trenutne prioritete. Što se tiče budućih pregovora i onoga što ste pitali, kako možemo doista bolje provesti naše propise, a da pritom ne e, suspendiramo recimo sporazum što je vrlo ekstremno rješenje. Imamo e, dokument Franco Dutch. To je jedna mogućnost koju imamo i koju sam svema razmotriti. Naravno, u razgovoru s partnerima moramo vidjeti što bi primjerice oni očekivali uzrad. Dakle, moramo vidjeti kako postići tu ravnotežu ja bih e, rekao da nam je potrebna komparativna studija, da kažemo što druge države rade što se tiče provedbe tih poglavlja TSD o trgovini i održivom razvoju, koje su tu najbolje prakse kako bismo mogli napredovati po tom pitanju. Hvala. Naknadno pitanje. Molim vas vrlo konkretno što se tiče sankcija. I zatim, ja znam jednu vrlo zanimljivu državu, a to je Novi Zeland oni traže od Europske unije, od komisije da zajedno s njima izradi jedno poglavlje o trgovini i održivom razvoju koji će uključivati sankcije. Hoćemo li uspjeti u tome? Hoćemo li postaviti mjerilo za budućnost u globalnom kontekstu kada se radi o takvim poglavljima TSD? I opet, vrlo konkretno, jeste li za preratifikacijske uvjete za sporazum Mercosur na temelju istih načela. Gospodin Dombrovskis, da, hvala vam. Kada sam govorio o francusko-nizomskom dokumentu, ono što tamo piše su ideje o tome kako e, koncipirati e, eksplicitne e, uvjete, uvjete i kako ih onda primjenjivati e, ako se neke konvencije međunarodnog organizacija rada recimo ne primjenjuju. To je jedan pristup kojeg bismo mogli slijediti. A što se tiče Mercosura, kao što sam rekao u uvodnim primjedbama, istina je da ćemo morati postići smislene rezultate, smislene rasprave sa država Mercosur prije nego što možemo krenuti e, na ratifikaciju. Dakle, države Mercosura moraju e, reći kako misle ostvariti pariški sporazum, kako misle ostvariti prestanak krčenja šuma. To je vrlo važno e, jer smo to čuli od država članica da to zahtijevaju, da to zahtijeva naše civilno društvo i to će doista biti kritički element i korak prije ratifikacije. Hvala. U ime kluba Renewal, Karin Kalsbro imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče i hvala vam gospodine Brovskis. Trgovina je dobra za gospodarski rast, za prilike u poslovnom sektoru i za stvaranje radnih mjesta kako na području Europske unije tako i izvan. Sada nakon korona krize je to upravo e, ključno za, e, e, održivi oporavak. Mehanizam za graničnu prilagodbu emisije je u tome ključan. Imamo druge inicijative vezane uz Pariški sporazum. Koje inicijative mislite još i poduzeti kako bi Europska unija i dalje ostala uh, u kontekstu jedne pravidne i održive trgovine? Sporazum Mercosur je naravno vrlo važan. Trebamo imati dobre gospodarske interese s obje strane, ali trebamo imati održivost. U svjetlu toga koje mislite dodatne inicijative poduzeti kako bismo se pobinuli da je sporazum ide ruku pod ruku sa našim visokim ambicijama u smislu zelenog plana. Trgovina i klimatske promjene nisu nešto što se međusobno isključuje. Kako, recimo, trgovanski sporazumi mogu nama služiti u postizanju e, ciljeva veznih uz borbu protiv klimatskih promjena? To su moja pitanja. Hvala vam na tim pitanjima. Kao prvo, da, doista. Što se tiče trgovine, trgovina je važan čimbenik za naš gospodarski napredak i to je nešto što smo već i naglasile. Kao što sam i rekao, 85% globalnog rasta uh, događat će se izvan EU, što znači da moramo ostati povezani sa tim vanjskim izvorima rasta. I stoga moramo doista i bolje komunicirati postignute rezultate iz naših trgovinskih sporazuma i to što nam oni nude u smislu pozitivnih rezultata. Mi to već i radimo na jedan sustavni način, tako što provodimo na početku studiju o procjeni učinka, tako što govorimo o e, trgovinskoj održivosti tijekom sporazuma, tako što imamo gospodarske procjene e, na kraju, zatim radimo ex post evaluacije. I toga sve to treba dobro iskomunicirati, aktivnije iskomunicirati jer tu imamo mnoštvo korisnog materijala. Ono što je isto tako važno je kao, kako naša poduzeća mogu imati koristi od tih trgovinskih sporazuma. Zbog toga sam spomenuo pristup eh, tržišnom portalu gdje ćemo nuditi informacije na svim jezicima Europske unije na jedan vrlo pristupačan način poduzećima kako bi posebno mala i srednja poduzeća mogla se snaći u tom svijetu međunarodne trgovine. A zatim, što se tiče trgovine i klime, nastavit ćemo raditi na tome da se provedu e, poglavlja o trgovini i državnom razvoju, to smo već spomenuli. Ja ću iznijeti jednu inicijativu o trgovini i klimatskim promjenama u okviru VTO-a kako bismo nastavili raditi na trgovini u okolišnim dobrima u okviru VTO-a Dosta toga treba napraviti, dakle i ja sam otvoren raditi u tom smjeru. Hvala, nastavno pitanje. Hvala vam na odgovorima. Jedan korak za povećanje održivosti i postizanja veće svijesti je i veća transparentnost. Što ćete vi napraviti kako bismo se pobinuli da trgovinski pregovori postanu transparentniji i da su e, inkluzivniji e, prema civilnom društvu i drugim dionicima. Vi ste to već spomenuli, ali možda možete nešto više o tome reći. I isto tako kada govorimo o održivosti i transparentnosti, vrlo je teško ne spomenuti Kinu Europska unija se mora zalagati za naše partnere u regiji koji se bore za slobodu i demokraciju. I stoga na posljedku moje pitanje kako e, ćete nastaviti e, njegovati trgovinske odnose s tim državama? Hoćete li primjerice e, pokrenuti jedan sporazum o ulaganju sa Tajvanom? Izvolite. Da, hvala vam na tim pitanjima. Kao prvo što se tiče transparentnosti. Ja bih rekao da je Europska unija značajno napravila po pitanju transparentnosti kako što se tiče trgovinskih pregovora, tako i što se tiče toga kako se pregovori e, primjenjuju i kako se pravila prenose. Mislim da smo mi e, u tome najsnažniji na svijetu. E, imamo inicijalne prijedloge, ispregovaramo svako pojedino poglavlje i tako dalje. I stoga mislim da smo što se tiče transparentnosti značajno napredovali. A ja sam svakako posvećen pitanju transparentnosti. Zatim kada govorimo o Kini i susjedstvu, a vi ste specifično tu spomenuli Tajvan, da mi smo e, trenutno u dijalogu sa Tajvanom i prije deset dana je e, Europski gospodarski ured u Tajvanu e, zajedno sa državama članicama jedan prvi Europski ulakački forum u Tajvanu sa nekih 1400 sudionika na tom događaju iz Europe i Tajvana. Stoga mislim da to pokazuje koliko smo tu angažirani. Što se tiče pregovora, naše naš neposredni prioritet je to da se zaključi e, sporazum o ulaganju sa Kinom, kao što znate to je u tijeku. A zatim onda nakon toga možemo vidjeti kako ćemo nastaviti sa sličnim sporazumima sa drugim državama u regiji. Hvala vam, a sada u ime IDEA riječ ima Markus Buhajt. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospodine potpredsjedniče što ste ovdje danas s nama. Evo, nastavit ću sada na njemačkom. Hvala vam na jučerašnjem eh, razgovoru prije ovog saslušanja, to je bilo vrlo dobro. Mislim da je vrlo važno ostati u komunikaciji sa klubovima zastupnika eh, u svim područjima, ali naravno i ovdje kada se radi o međunarodnoj trgovini. Gospodine potpredsjedniče, e, mogućnost planiranja, mogućnost e, da imamo povjerenje, pouzdanje, to je temelj svake politike. Imali smo nedavno novi klimatski zakon u odboru ITRE, naravno i u odboru ENVI i vidimo da su se propisi jako e, poštrili za Europsku uniju, a slično smo doživjeli i kod okvirnih uvjeta e, nakon više od 20 godina što se pregovara sa državama Merkosura. Zar ne vidite jedan sukob između toga da e, da e, imamo dakle taj jedan konflikt što se tiče ciljeva zato što toliko malo sporazuma, toliko dugo nam treba da da postignemo sporazum, a imamo primjerice partner u Latinskoj Americi koji, koji se više okreću drugim partnerima poput Kine, s njima lakše i brže postignu sporazum nego s nama? To je moje prvo pitanje. Hvala vam na ovom pitanju. Da krenemo od klimatskog zakona. Klimatski zakon i Europski zeleni plan to je nešto što su države članice jednoglasno donijele i za što postoji široka podrška u Europskom parlamentu. Mi smo se obvezali na klimatsku neutralnost do 2050. godine i naravno da moramo postići odgovarajuće korake u tom smjeru i zato imamo i ambicioznije ciljeve za 2030. godinu. Ali kao što znate, imali smo i detaljnu studiju o procjeni učinka, te je stoga činjenica da je provedba zelenog plana nešto što pokazuje jedan skroman pozitivan učinak na europski gospodarski rast i na europska radna mjesta. Dakle, mnoga radna, radna mjesta će nestati, ali će se stvoriti u zelenoj ekonomiji dodatna radna mjesta. I stoga se u potpunosti slažem s vama što se tiče predvidljivosti i isto tako dosljednosti. A Europa tu predvodi kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena. Mi smo bili predvodnici u Pariškom sporazumu, u provedbi istoga. Mi vrlo aktivno radimo e, kada se radi o državnom financiranju. Ja sam osobno jako napuno radio na tome i dakle u nekom smislu jesmo dosljedni kao Europska unija kada se radi o tome što radimo. Naravno kada raspravljamo o tome kako postižemo naše ciljeve moramo i mi sami poštivati e, multilateralni svjetski poredak koji se temelji na pravilima, moramo prenositi našim partnerima te ideje te e, se sudržavati kada se radi o unilateralnom djelovanju. Hvala, nastavno pitanje. Vrlo rado, hvala vam. Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija je vrlo važan kada se radi o provedbi zelenog plana i to će se jako odraziti našu trgovinsku politiku. Kako vi gledate trenutno na šanse da će to biti sukladno sa VTO-om? Kako mislite to penjeti na razinu VTO-a? Jer upravo smo sada rekli da unilateralno postupanje šteti i nama samima na kraju i moramo dakle e, to sve napraviti sukladno pravilima iz VTO-a. U potpunosti se slažem. Mi sada upravo radimo na jednom prijedlogu za mehanizam za graničnu prilagodbu emisija CO2, tako da radimo ocjenu učinka. Postoji nekoliko mogućih e, verzija tog mehanizma, trenutno to analiziramo. U svakom slučaju, najvažnije će u tom kontekstu biti da se ostvari kompatibilnost s pravilima VTO-a a tu će ključna riječ biti zabrana diskriminacije. Dakle, ovisno o tome za koji se mehanizam opredijelimo, tu će se primjenjivati različita pravila VTO, no u konačnici će najvažnija biti zabrana diskriminacije. Mi radimo na tome i svjesni smo činjenice da naš prijedlog mora biti u skladu s pravilima koja važe u VTO-u. Hvala lijepo. Heidi Hautela u ime kluba zastupnika Zelenih. Izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine Dombrovskis. Pokušaj da se zeleni plan ugradi u sve aktivnosti komisije doista veliki izazov. E, opća uprava za trgovinu se prema našim nalazima sporije kreće u tom smjeru i mi očekujemo da to promijenite. Kako biste vi kao povjerenik za trgovinu koristili sve mjere Europske unije za promidžbu održive trgovinske politike? Svjesna sam činjenice da ste sada na čelu jedne važne inicijative e, koja se odnosi na Ganu i kod d'Ivoire i to na temelju načela dubinske analize. Dakle, kako biste se vi mogli zalagati za takvu inicijativu višestrane suradnje za promidžbu održivih e, lanaca opskrbe primjerice u proizvodnji tekstila i slično. Hvala. Kao prvo što se tiče ugrađivanja zelenog plana u sve politike Europske unije. Slažem se da smo se usuglasili oko postanja tog zelenog plana, što znači da se on mora provoditi u različitim politikama. Mislim da u ovom svojstvu mogu koordinirati radom različitih e, resora i pobrinuti se da se ovo uklopi u širi kontekst europskih politika. Što se tiče trgovine i trgovinske politike. Ja ću rado ubrzati rad na tome. Rad e, u okviru FIZME na financijskim uslugama pomogao mi je da radim na promjeđbi sustava održivih financija i mislim da ću u istom duhu raditi i na ovim pitanjima koje se tiču trgovinske politike. Vezano uz ove mjere održive trgovinske inicijative koje ste spomenuli, a to smo pokrenuli u komisiji prošlog mjeseca, mislim da je to dobar model višestrane inicijative i pokušat ćemo to replicirati i u drugim područjima kao što ste spomenuli, tekstilna industrija, možda i u nekim drugim resorima. Kao što sam već istaknuo, radit ćemo na obveznim e, instrumentima za dubinsku analizu koji će pokrivati razna područja i europske tvrtke će morati pratiti lanac opskrbe i odgovorno dolaziti do sirovina na održivi način. Tako da moramo analizirati različite mogućnosti i koristiti se mjerama i politikama koje su nam na raspolaganju. Imate dopunsko pitanje. Da, na temelju vašeg bogatog iskustva u području održivih financija imam jedno pitanje. Molim vas da iskoristite svoju e, maštu e, s obzirom na ove pregovore s Kinom. Mislite li da možemo imati vodeću ulogu u ovom investicijskom sporazumu s Kinom u području održivih financija i kako ćete se zalagati za zaštitu radničkih prava u ovom vrlo izazovnom sporazumu koji je još u postupku. Da, rad na ovom sveobuhvatnom sporazumu o ulaganjima još uvijek je u tijeku. Ostvarili smo određeni napredak. Mi smo ostvarili neke pomake u smislu pristupa tržištu u Kini. Mi opetovano naglašavamo da nam ne treba bilo kakav sporazum s Kinom, nego sporazum koji će uspostaviti jednake uvjete i uravnotežiti naše gospodarske odnose. Isto tako, ovo, ovaj sporazum ima i poglavlje o održivom razvoju. Do sada je napredak bio spor, međutim naša strana će nastaviti ustrajati na tome kako bi se ostvario napredak i u području ulaganja i održivog razvoja. Dakle, u sklopu tog sporazuma s Kinom. Hvala lijepo. U ime kluba ECR. Hvala vam, hvala vam potpredsjedniče. Imam eh, pitanje koje ću postaviti na nizozemskom jeziku. Mi ćemo biti dobar partner za ambicioznu trgovinsku politiku. Vjerojatno ste svjesni činjenice da je deset tisuća radnih mjesta ugrožena u Europskoj uniji zbog subvencija. Jeste li spremni na poštravanje mjera trgovinske zaštite? Mislim da bi bila velika greška da se nakon 20 godina ovo ne ratificira, međutim mi u Europi riješili smo se, odnosno prokrčili smo naše šume, prašume zbog e, ljudskih aktivnosti. Ne mislite li da bismo trebali pomoći u zaštiti amazonske prašume? I e, što je sa sporazumom s Mercosurom? Uh, uh, uh, hvala lijepo, hvala vam na ovom pitanju. Da, točno. Spomenuli smo dumping i negativan učinak u djelovanju trećih zemalja. To je razlog iz kojeg moramo osnažiti svoje instrumente za provedbu i ostvarivanje prava u trgovinskoj politici. Zato imamo antidampinške i e, mjere i mjere protiv subvencija. Mislim da aktivno koristimo te zaštitne klauzule i pokazalo se da to daje dobre rezultate. Uvoz proizvoda smanjio se za nekih 80%, odnosno smanjuje se za 80% kada koristimo te zaštitne mehanizme u području e, borbe protiv subvencija i dumpinga. Međutim, moramo također e, proširiti mjere koje su nam na raspolaganju, zato moramo nastaviti raditi na ovoj uredbi o provedbi trgovinskih pravila i ostvarivanju prava. Možda bismo trebali to proširiti i na područje usluga i intelektualnog vlasništva. Zatim, e, to se odnosi i na naš međunarodni instrument za javnu nabavu. Mi ćemo imati novi e, niz mjera u slučaju da treće zemlje prestanu primjenjivati pravila VTO-a i prekrše međunarodna pravila. Na taj način ćemo mi moći primjereno reagirati. To je vrlo jasno. Što se tiče Merkosura, kao što smo već čuli, važno je da dobijemo to da zemlje Merkosura preuzmu obveze e, što se tiče krčenja šuma i Pariškog sporazuma da bismo mogli uspješno nastaviti s postupkom ratifikacije. Herce, imate dopunsko pitanje? Da. Hvala vam lijepo. Što se tiče ovih e, zaštitnih mehanizama, jeste li se spremni pobrinuti da se produži izuzeće za sektor proizvodnje čelika, budući da to ističe sljedeće godine. Postoji niz velikih trgovačkih društava u Europskoj uniji na koje to utječe. Spomenuo sam 10.000 radnih mjesta. Što se tiče Merkosura, mislim da moramo pokazati veću solidarnost. Trebamo biti spremni pomoći i zaštititi područje oko rijeke, oko Amazona, Amazonije. Da, što se tiče ovih mjera u području proizvodnje čelika, da te mjere ističu 30. lipnja sljedeće godine temeljem pravila VTO, a to su privremeni instrumenti. Kada bismo to htjeli produžiti, izložili bismo se mogućnosti da nas pogođene zemlje pogode svojim e, mjerama, dakle mjerama odmazde, što bi moglo biti vrlo štetno za Europsku uniju. Dakle, to bi moglo čak stvoriti štetu od nekakvih 20 milijardi eura. Mislim da se trebamo držati pravila VTO-a i sada pokušavamo ustanoviti na koji način postići iste rezultate za proizvodnju čelika u Europskoj uniji. Dakle, to su antidampinške mjere i mjere protiv subvencija umjesto da istupimo, odstupimo od pravila VTO-a i na taj način se izložimo mjerama odmazde. U ime kluba zastupnika GUE javlja se Helmut Scholz e, na daljinu. Molim vas e, da uspostavimo vezu. Thank you, Commissioner Hvala vam, e, kandidata za povjerenika. Čine se da je ozelenjivanje crvena linija na današnjem saslušanu i slažem se da je to važan zadatak, međutim e, ljudska prava, socijalni standardi, multilateralna suradnja u interesu je svih trgovinskih partnera. Hoćete li insistirati na tome da se 17 ciljeva održivog razvoja UN-a stavi u središte trenutne reforme VTO-a, e, tu je riječ i o reformi žalbenog tijela i tako dalje i to me dovodi do pitanja pravedne i poštene trgovine. Dakle, etička trgovina je zapravo samo, e, tu se zapravo samo vidi kako provodimo trgovinsku politiku. Hoćete li insistirati na tome da se pošteni standardi koriste i u reviziji trgovinske politike Europske unije? Hvala. Hvala vam na pitanjima. Uh, što se tiče ciljeva održivog razvoja, već uh, sam to spomenuo u uvodnoj izjavi, prilikom rasprava o reformi VTO-a razgovara se i o tome na koji način ugraditi ciljeve održivog razvoja u dakle osnovnu djelatnost VTO-a. Tu je riječ o slobodnoj i pravednoj trgovini. Mi moramo raditi na reformi VTO-a, dakle kroz multilateralno djelovanje. Tu imamo nekoliko inicijativa, uključujući i trgovinsku i klimatsku inicijativu, dakle na tome ćemo raditi, međutim moramo na tome raditi i u bilateralnom kontekstu kod pregovora o sporazumima o slobodnoj trgovini s trećim zemljama. Međutim, na tome treba raditi i interno unutar Europske unije. Kao što vam je poznato, Europska komisija posvećuje veliku pozornost provedbi ciljeva održivog razvoja i unutar Europske unije. To je važan dio europskog semestra, našeg godišnjeg ciklusa koordinacije fiskalnih i makroekonomskih te socijalnih politika. Stavljamo snažni naglasak na provedbu ciljeva održivog razvoja i u tom kontekstu. Dakle, moj odgovor bi bio, mi ćemo nastaviti na tome raditi multilateralno, bilateralno, ali i u internoj provedbi politika Europske unije. Imate li dopunsko pitanje? Hvala. Da, mislim da moramo razgovarati i o trgovinskim mjerama. Dakle, imamo pitanje transparentnosti. E, dakle, što je sa novim bilateralnim sporazumima poput CETE? U kojoj mjeri, koliko daleko, na kojoj mjeri su oni u skladu sa pravom parlamenta da donese odluku o tome kako trgovinska politika utječe na gospodarski razvoj e, dotične zemlje. Dakle, u kojoj mjeri se to doista provodi? Mislim da je doista nužno da dobijemo odgovor od vas kao kandidata za povjerenika, jer vrlo često nema dovoljno znanja o tome što je točno dogovoreno u tim novim e, tijelima koja su nadležna za trgovinsku politiku. Hvala. Hvala na postavljenim pitanjima. Mi smo spremni raditi na obvezujućem sporazumu o pravima, ljudskim pravima i pravima tvrtki u okviru UN-a. Zatim što se tiče provedbe poglavlja o trgovini i održivom razvoju e, u novo sklopljenim e, sporazumima. E, tu bih spomenuo također i glavnog službenika da nadzor provedbe pravila o trgovinskim sporazumima. Tu će također, dakle, oni će se baviti i provedbom ovih e, poglavlja o održivosti u području trgovine tako da ćemo imati jedan sustavni pristup tome. To će se odnositi na tvrtke, ali i na civilno društvo kada je riječ o tim e, poglavljima, dakle, trgovini i održivom razvoju. Slažem se i s ovime što ste rekli vezano uz pristup informacijama. Mislim da moramo nastaviti raditi i na tome. Hvala lijepo. Ovime smo zaključili ovaj krug e, pitanja iz klubova zastupnika. Još nam je preostalo 18 govornika. Više manje smo pratimo dakle zadano vrijeme. A e, sada prelazimo na sljedećeg govornika, to je Jorgen Warbon koji se također javlja na daljinu. Hvala lijepo, izvršni potpredsjedniče. Ovo je vrlo važan trenutak za trgovinu. Nakon krize koronavirusa došlo je do ozbiljnog, ozbiljnih poremećaja u opskrbnim lancima u svijetu i svjetskoj trgovini. Male i srednja poduzeća predstavljaju 99% trgovine i gospodarstva u Europskoj uniji i oni su u posljednjih pet godina stvorili 85% novih radnih mjesta. Međutim, samo četvrtina njih bavi se izvozom izvan Europske unije, a još manje ih izvozi izvan Europske unije. Velike tvrtke imaju više resursa kako bi zaobišle e, birokraciju i administrativne troškove. Tako da tu postoji veliki potencijal za ponovno pokretanje gospodarstva na način da se poboljšaju uvjeti za izvoz malim i srednjim poduzećima. Kako možemo postići da pravila o slobodnoj trgovini budu lakša za provedbu, posebno kada je riječ o malim i srednjim poduzećima. Hvala vam na ovom pitanju. Da, e, podupiranje europskih e, tvrtki, posebno malih i srednjih poduzeća, ključno je ako želimo dobro iskoristiti sporazum o slobodnoj trgovini koje sklapamo. Dakle, mala i srednja poduzeća predstavljaju velik broj e, poduzeća u Europskoj uniji, međutim imaju više problema sa trgovinskim preprekama i Europska unija već ima određene mjere za potporu malim i srednjim poduzećima. Mi imamo i poglavlje o malim i srednjim poduzećima u najnovim sporazumima o slobodnoj trgovini. Imamo i dakle e, osobe za kontakt e, za mala i srednja poduzeća imamo više od 60, 600 članova mreže Enterprise Europe. Oni daju, pružaju usluge malim i srednjim poduzećima, a kasnije tijekom ovoga mjeseca ćemo e, pokrenuti jedan e, portal gdje će se moći pronaći konkretne informacije o trgovini i to bi trebalo posebno pomoći malim i srednjim poduzećima. Dakle, to je nešto što će se i dalje e, na čemu će se i dalje raditi u našoj trgovinskoj politici. Mi ćemo nastaviti raditi na tome da male i srednje poduzeće imaju koristi od trgovinskih sporazuma koje Europska unija sklapa s trećim zemljama. Imate li dopunsko pitanje? Da, hvala vam na ovom odgovoru. Imam jedno dopunsko pitanje. Od e, početka pandemije diversifikacija opskrbnih lanaca je bila predmet rasprave u kontekstu otvorene strateške autonomije. Dodatno proširenje naše mreže ima i svoju ulogu u diverzifikaciji opskrbnih lanaca. Sporazumi sa Australijom i Novim Zelandom su u tijeku i dobro napreduju. Što ćete učiniti kako bi se isklopili do kraja i koja su još otvorena pitanja? Hvala lijepo. Kao što smo već e, rekli, nastavit ćemo aktivnu politiku u području trgovine, što uključuje i sklapanje novih sporazuma o slobodnoj trgovini. Dakle, riječ je o diversifikaciji opskrbnih lanaca. Sporazumi sa Australijom i Novim Zelandom su dobro napreduju Mi razgovaramo o liberalizaciji carina na hranu, e, zatim o uslugama i tako dalje, no moramo uzeti u obzir i osjetljivost unutar Europske unije kada je riječ o uvozu određenih prehrambenih proizvoda. To je u našem interesu, tako da će biti potrebni dodatni pregovori, kao što su neki kolege naglasili, posebno kada je riječ o Novom Zelandu, trebamo razmotriti poglavlje o trgovini i održivom razvoju i modalitete da se osiguraju bolja provedba tih e, poglavlja. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine Dobrovski, dobrodošli na ovaj odbor i želimo vam sve najbolje u vašem poslu u Europskoj uniji. Pandemija je nastupila u vrijeme krize multilateralizma što utječe na međunarodnu trgovinu, našu mogućnost rasta i utjecaja na svijet. Čini se da imamo dva glavna rivala u svijetu. Možemo biti žrtva ili sudac u tome. Ovisi o tome kako ćemo se ponašati. Moramo napraviti dobre strategije, ali osigurati i dobru implementaciju i imati brz odgovor. Ako to budemo učinili, možemo biti lideri i osigurati da budemo dobar utjecaj na Kinu. Što ćete učiniti da osigurate da se Kina, odnosno da Kina postane pouzdan partner? Što je sa zakonom koji se primjenjuje na evropske kompanije u, na Kubi? Što ćete učiniti po pitanju odnosa sa Latinskom Amerikom. Da, hvala lijepa na ovim pitanjima. Da, zaista suočavamo se sada sa međunarodnom trgovinskom scenom na kojoj ima više sukoba i moramo pojačati naš instrumentari trgovinske zaštite i provođenja pravila i zato sam to naveo kao jedan od ključnih prioriteta na području trgovine. I to se naravno odnosi na situaciju u Kini. Postoji nekoliko razloga za zabrinutost po pitanju industrijskih subvencija i transparentnosti tih subvencija, po pitanju e, prisilnih transfera tehnologija, prava intelektualnog vlasništva. Treba nam smislen napredak u tim područjima. Naravno, nastavljamo sa multilateralnim kontaktima i te elemente unosimo kao značajne elemente u reformu VTO-a i dalje imamo i bilateralne kontakte. Sva ta pitanja pokrećemo u kontekstu sveobuhvatnog sporazuma o ulaganjima, ali moramo imati i naša autonomna naše autonomne instrumente i zato ćemo imati novi instrument koji ćemo predložiti, a tu će biti i ažurirana provedbena uredba. Ako treće zemlje se ne pridržavaju pravila, mi moramo biti u situaciji da se zaštitimo i moramo biti odlučni po tom pitanju. Po pitanju odnosa s Latinskom Amerikom, rekao bih da imamo snažan angažman i odnose sa Latinskom Amerikom i to ćemo i dalje činiti. Naravno, opsežno već razgovaramo o sporazuma sa državama Merkosura, tu su i zemlje u Andima, tu, su, tu je i sporazum sa Meksimom. Pregovaramo sa Čileom o sporazumu o slobodnoj trgovini. Nastavit ćemo s tim aktivnim angažmanom sa Latinskom Amerikom. Što se tiče Kube. Nisam sigurna li sam dobro razumio pitanje. To su ekstrateritorijalne sankcije. Kao što znate, mi smo protiv ekstrateritorijalne primjene sankcija. Imamo nekoliko razloga za zabrinutost po tom pitanju i pripremamo i naše vlastite dokumente da vidimo kako možemo osnažiti otpornost EU-a nakon protiv ekstra teritorijalnih efekata sankcija trećih zemalja. Imate li potpitanje? Molimo mikrofon. Poznat vam je značaj odnosa EU i Kine i kako je to značajno za moj klub zastupnika. Bilo bih zahvalna ako biste mogli biti konkretniji po pitanju trgovinske zaštite koju ćete koristiti i kako ćete osigurati da možete djelovati pravodobno i kako ćete osigurati reciprocitet u trgovinskim odnosima sa Kinom, naročito za naše poljoprivrednike koji se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom u zemljama partnerima, kako ćete štititi intelektualno vlasništvo i boriti se protiv krivotvorenih roba. Hoće li doći do, hoćemo imati poglavlje za, za uh, održivost u sporazumu s Kinom, može li Europa pokazati, odnosno mogu li oni pokazati da mogu riješiti kompleksne probleme i poštivati naše prioritete kako bismo mi proširili naš sustav vrijednosti na sve naše trgovinske partnere. U redu, ovo je dosta pitanja na koje treba odgovoriti u roku od jedne minute. Što se tiče reciprociteta, to je prvo pitanje koje ste spomenuli. Trenutno pregovaramo o tome i jasno kažemo da možemo dogovoriti sveobuhvatni sporazum o ulaganjima sa Kinom ako to rebalansira gospodarske odnose. zato nam treba više reciprociteta, više otvaranja tržišta sa kineske strane jer je trenutna situacija asimetrična. Nećemo zaključiti sporazum ako ne izbalansiramo, ne rebalansiramo te uvjete. Ako ne budemo imali bilateralni sporazum, sada jačamo naš autonomni instrumentarij, bilo bi važno postići dogovor o međunarodnom instrumentu za nabavu u tom slučaju i naravno koristimo mjere protiv dumpinga i subvencija i Kina je glavna zemlja sa kojom primjenjujemo naše zaštitne mjere protiv dumpinga i subvencija. Isto vrijedi i za krivotvorne robe 80% tih roba dolazi iz Kine i Hong Konga i snažno radimo na tome sa Kinom. Hoće li naš sveobuhvatni sporazum imati TSD poglavlje? O tome pregovaramo. Što se tiče Ujgura, to je šire političko pitanje insistiramo na tom pitanju, uključujući i posljednji summit koji smo imali sa Kinom i u našim pregovorima jasno kažemo da konvencije međunarodnog prava zabranjuju prisilni rad. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje Marie-Pierre Vedren koja se priključuje na daljinu. Izvolite. Can anybody give me a hint? Može li mi neko dati znak? Je li se uključila? U redu, onda prelazimo na sljedećeg govornika Massimiliano Salini koji se isto tako uključuje na daljinu. Buongiorno, grazie. E... Dobar dan, hvala. Pažljivo sam slušao odgovore koje ste dali na jedan broj pitanja, konkretno po pitanju mehanizma za prilagodbu za emisije ugljika i govorili ste o potrebi e, konzistentnosti sa ulogom e, VTO, ali kao i obično e, najteži dio je u detaljima. Ako primjenjujemo pravila VTO strogo, možemo imati neke neočekivane posljedice. Neke zemlje se pretvaraju da provode sustav ETS, da ga primjenjuju i imaju izuzeće iz mehanizma za graničnu prilagodbu ugljika, iako mi mislimo da se to treba primijeniti i da se derogacije mogu imati samo imamo, ako imamo konkretan dokaz da e, države primjenjuju ono što je rečeno u zelenom planu. Ja bi bio oprezan kod tog okretanja ka VTO jer naši neprijatelji to mogu koristiti u svoju svrhu što se tiče početne faze mehanizma za graničnu prilagodbu ugljika, mislite li da će to biti alternativa našem sustavu ili će ići paralelno? Hvala na ovim pitanjima. Po pitanju mehanizma za graničnu prilagodbu emisije ugljika, kao što sam rekao, Trenutno se vrši početna procjena utjecaja i cilj nam je da iziđemo sa zakonodavnim prijedlogom u prvoj polovici 2021. glavna uprava za oporezivanje i povjerenik Gentiloni to vodi, ali naravno trgovina je tjesno vezana s tim upravo zbog ovog pitanja kompatibilnosti sa VTO-om. Razmatramo nekoliko e, načina da se to osmisli trenutno. Gledamo kako se to može implementirati. Po pitanju kompatibilnosti sa VTO-om, u osnovi to se treba jednako primjenjivati na domaće i uvezene proizvode. Razmatramo opciju da se to dakle primjenjuje jednako. Možda će to biti novi porez na uvoz koji se postavlja na razini cijene ugljika u EU za ETS, a može biti proširenje ETS-a na uvoz gdje bi se tražilo od uvoznika da se to primjenjuje na isti način kao da je do proizvodnje došlo u EU. Dakle, to su ti različiti načini da se to osmisli i to može imati različite implikacije prema pravilima VTO, ali glavno načelo je da se moraju uključiti pravila koja sprječavaju diskriminaciju između stranih i domaćih proizvoda. To je ključno, dakle taj, to načelo nediskriminalizacije. Po pitanju toga je li to paralelno sa našim sustavom ETS-a i kako to funkcionira, u suštini to je zamišljeno tako da se uvede paralelno sa isključivanjem um, slobodnih količina za energetski intenzivne sektore u EU jer ne možete imati slobodne kvote u EU i poreze na uvoz, dakle sve to mora ići zajedno. Uh, trenutno rješavamo to pitanje curenja ugljika preko slobodnih kvota, ali to treba naći, e, dakle riješiti na konzistentan način. Imate li potpitanje gospodine Salini? Da, hvala. Ovo je bilo vrlo temeljito, ali ja bih ipak bio oprezan. Točno je da se trebate fokusirati na načelo nediskriminacije. Međutim, neko od kolega je govorio o zaštitnim mehanizmima. Razumijem ovo što govorite, ali u Europi je COVID doveo do potresa. To je izvanredna situacija i moramo održati živom našu proizvodnju. I molim vas budite pažljivi. Moje pitanje vama je posvećujete li pozornost ne samo implementaciji teorijskoj, teorijskoj primjeni pravila, nego osigura, bacili da razmatramo cjelokupnu proizvodnju, na primjer kočelika, proizvodnja se ne može zaustaviti 2021. godine, će to biti smrtna presuda za sektor koji je već u poteškoćama. Dakle, morate e, gledati pravila i morate imati u vidu povijesno razdoblje u kojem radimo. U redu, hvala na ovim pitanjima. Apsolutno ste u pravu trebamo imati e, pravi redoslijed aktivnosti i ne možemo uvesti mehanizam za graničnu prilagodbu ugljika na način koji će europske kompanije staviti u nepovoljan položaj u odnosu na uvoznike tih istih proizvoda. I bit ćemo pažljivi u procjeni toga kada budemo osmišljavali naš mehanizam za graničnu prilagodbu ugljika i da vidimo kako će se to postupno uvoditi i kako ćemo se baviti kvotama iz ETS-a i kako će se to dvoje uklopiti. Što se tiče industrije čelika, već sada je ta industrija najzaštićeniji sektor. Na nju otpada oko jedna trećina ukupnih mjera trgovinske zaštite koje imamo trenutno u EU i kao što sam rekao morat ćemo možda ukinuti postupno zaštitne mjere prema pravilima VTO. Ta pravila su vrlo eksplicitna i jasna po tom pitanju i može doći do odmazde trećih zemalja ako to ne učinimo ali stoga razmatramo kako to možemo kompenzirati putem mjera protiv dumpinga i subvencija da bismo dobili iste rezultate za industriju čelika u EU. Dakle, sada drugi pokušaj da se uključi Marie-Pierre Vedren. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, dobar dan svima. U ovom vrlo posebnom kontekstu, COVID, blokada u svjetskoj trgovinskoj organizaciji, trgovinske napatosti, Europa više ne može ovisiti o nekim partnerima. Mi moramo pojačati našu stratešku autonomiju i stoga moramo jačati našu trgovinsku politiku. Moramo raditi na svim različitim poljama, već ste ti rekli, na multilateralnom okviru sa ambicioznom reformom VTU, ali nas zanima kako ćete vi utjeloviti eh, kako ćete iznati prijedloge za svjetsku trgovinu koja će biti regulirana, pravedna i e, održiva. Gospođa von der Leyen je najavila stvaranje jednog novog instrumenta sa ciljem da se e, trgovinske prakse koje su prisilne prirode e, mogu anulirati. To je vrlo dobro, ali kako da znamo da će sve države članice to htjeti prihvatiti? Koji će biti uvjeti pokretanja tog instrumenta? Vi ste govorili o recipročnosti i o pravilnim trgovinskim praksama, posebice sa državom poput Kine, ali evo i opet ovdje. E, kako mislite deblokirati situaciju u vijeću? Koje prijedloge imate? Ja, e, thank you. Da, hvala vam na ovim pitanjima. Prvo što se tiče reforme VTO. VTO je u dubokoj krizi i moramo ga reformirati. Moramo modernizirati pravila te organizacije, njeno funkcioniranje. Moramo ponovno započeti sa pregovaračkom funkcijom VTO-a. Moramo vratiti u rad žalbeno tijelo VTO. Kao što znate, to trenutno ništa ne funkcionira i o tome razgovaramo u kontekstu izbora novog generalnog ravnatelja VTO. Dakle, mi se obvezujemo na te reforme. Rješavanje tih pitanja bit će od ključnog značaja za potporu EU-a za kandidata rješavanje modernih izazova koje nisu postojali kada je uspostavljena ta organizacija. Na primjer, tu je gospodarski model Kine, tu su industrijske subvencije, prisilni transferi tehnologije i tako dalje. Dakle, morat ćemo se baviti svim tim aspektima. A kako ćemo postići da dionici, odnosno zemlje članice VTO sjednu za jedan stol. To je izazov, to trebamo konstatirati, ali ako pogledamo na međunarodnoj sceni, e, Europa mora voditi taj put, predvoditi, dakle Sjedinjene države ne vode, Kina ne pokazuje put, dakle mi moramo biti predvodnici, zato moramo se angažirati sa Sjedinjenim državama kako bi se oni vratili u taj multilateralni okviri, moramo se angažirati sa Kinom, jer mnogi od problema o kojima razgovaramo proizvješi su iz kineskog gospodarskog modela. I trebamo biti vrlo odlučni. I istodobno, ako ne bude tu napretka, moramo biti u poziciji da se sami zaštitimo. Dakle, moramo balansirati sve te elemente i to je teško, slažem se, ali moramo raditi na tome i nadamo se da ćemo uspjeti. Uh, Hvala Marija, imate li nastavno pitanje? Da, doista. Trebamo se, htjela bi se vratiti na instrument za anuliranje prisilnih trgovinskih mjera. Kako na udružiti sve države na razinu Europske unije, koje točne mjere biste iznijeli? Tu bih rado čula jasni angažman od vas. Trebamo moći postići da druge države postižu naše vrijednosti. Vi ste govorili o državoj trgovini, govorili ste o francusko-njemačkoj inicijativi. Koje konkretne mjere predlažete kako bi se proveli e, angažmani u stvarnost koje preuzimaju naše države partneri? Kako da se poštuje primjerice e, naša pravila protiv krivotvorenja proizvoda, kako da drugi poštuju naša, naše standarde? Prije svega, kako da pridobijemo države članice Europske unije. Zato Države članice e, mislim da su već u tome uvjerene. Europski zeleni plan će biti ambiciozniji u provedbi zelenog plana, e, emisija i ciljeva emisije i dakle svega što je tu vezano za trgovinu. E, to je dakle nešto logično do čega treba doći uz potporu država članica. Što se tiče obrane, trgovine, mislim da više um, moći raditi na različitim a aspektima države članice slaže se da moramo ojačati naše alate koje imamo za obranu trgovine. Kako ćemo omogućiti da to poštuju treće zemlje koji su naši trgovinski partneri? Već smo razgovarali o tome kako se ta poglavlja mogu poboljšati, kako da provodimo trgovinske politike. E, e, uspostavili smo dakle referentnu osobu za nadzor trgovine koja mora paziti da između ostalog i treće zemlje prate pravila vezana za trgovinske sporazume. Hvala sada Viržini Žuran. Vi ste kandidat za povjerenika za trgovinu i vi ćete odlučivati o tome kako će ta trgovina izgledati i koje će proizvode u dućanima nalaziti naši građani. Bilo je različitih bolesti koje su već postojale, primjerice kravlje ludilo. A 2014. i 2019. godine e, negativni, a, negativno ispitivanje kanadskog svinskog i govedskog mesa je rezultiralo od testova. A e, zna se da kanadžani hrane svoje životinje sa hranom koja sadrži puno antibiotika i puno GMO proizvoda. Dvije trećine kanadskih farmi uzgaja na taj način. To nije u skladu s našim normama. Hoćete li vi blokirati sve te velike tone kanadskog mesa da ne dolaze na naše stolove sve dok kanadžani ne promjene način rada i poštuju naše norme. Hvala na ovom pitanju. Da, u potpunosti mi smo svjesni e, kako je e, poljoprivredni sektor vrlo osjetljiv kad se radi o trgovinskim sporazima. A e, moramo reći da imamo veliki interes za ta područja. Ako gledamo na poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode, Europa ovdje ima trgovinski višak. Moramo pažljivo gledati kako otvaramo naša tržišta koristeći e, e, carine i e, kvote. Moramo paziti da se sve norme poštuju i dakle ne samo na papiru već i u stvarnosti. Što se tiče uvoza do 100% sanitarnih i fitosanitarnih e, pregleda se radi na ulasku tih proizvoda u Europu kako bi se provjerilo da su proizvodi sukladni našim standardima. Što se e, kanadskih proizvoda tiče, točno je da smo ustanovili prilikom kontrola da postoje manjkavosti. Kanada je iz obustavila e, izvoz iz dvije s dva pogona iz kojeg se ustanovilo da nemaju proizvode sukladne normama. Radi se na tome da proizvodi e, budu u potpunosti sukladni kanadskim i europskim normama. A isto tako životinje koje nikada nisu primale hormone ili drugo što, je za, što, što bi bilo zabranjeno na europskim tržištima, dakle da takve životinje ne dođu na europska tržišta. Mi ćemo biti vrlo strogi nadziruće to područja. Imate li još dodatno pitanje? Hvala na pojašnjenju. U kolovozu 2020. godine Cipar nije glasao, odnosno glasao je protiv e, e, porazuma CETA koji se ne može dakle početi primjenjivati jer za taj dogovor potrebno je da svih 28 država članica glasaju. E, znamo da se e, da često narodi krivo glasaju pa da se onda traži od njih da glasaju ponovno. E, primjera zato ima mnogo. Osim toga, Brisa e, sam krši vlastita pravila Komisija zapošljava Britance i nakon Brexita, a parlament zasjeda u e, Briselu, a ne u Strasburu. Vi ćete dakle biti glas e, e, Evropljana u budućnosti i što ćete vi napraviti vezano za negativno glasanje na Cipru. Hvala. E, ja e, ne mislim da sve se ovo što ste spomenuli da je u nadležnosti povjerenika za trgovinu, primjerice mjesto gdje zasjeda Europski parlament. Ali što se CETE tiče, e, postoji privremena primjena tog sporazuma i e, prije tri godine je došlo do potpisivanja, a nakon toga e, slijedi postupak ratifikacije. Zna se prema pravilima da ako sve zemlje ne ratificiraju, da se opet sve vraća na razinu Europske unije. E, za sada Cipar nije rekao da će u potpunosti negativno reagirati na CETU, pa se CETA i dalje provizorno privremeno primjenjuje. Hvala sada Rafael Glucksmann. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, u trenutku dok mi e, govorimo, na milijuni Ujgura su u različitim kapovima u Kini. E, na e, milijuni ljudi iskorištavaju se na dobrobit Evropljena. Tako se proizvode e, naše odjeća Uniklo ili naše e, Nike tenisice. Europa bi morala nadzirati situaciju. To je apsolutno nužno kad se radi o kršenju ljudskih prava i drugih vrijednosti i to u cjelokupnom trgovinskom lancu i proizvodnom lancu. E, molim vas da mi detaljno odgovorite na to pitanje i na pitanja vezano za odgovarajuće e, za to carine. Hvala na ovom pitanju. Prvo što moramo reći je da nas zaista zabrinjava ophođenje prema Ujgurima i pozivamo Kinu da poštuje ljudska prava. Evropska unija vrlo je to jasno rekla, uključno i na najnedavnijem sastanku na vrhu između Evropske unije i Kine. Mi o tome govorimo kako na bilateralnim sastancima, tako i na međunarodnim forumima. Što se tiče same trgovine, borba protiv e, prisilnog prirodnog rada je dio E, onoga što stoji u međunarodnoj organizaciji rada i njezinim konvencijama, čija je Europa potpisnica. E, postoji i sveobuhvatni sporazum o ulaganjima i treba gledati kako se poštuju konvencije e, Međunarodne organizacije rada o prinudnom radu. Moramo se naravno uvijek pozabaviti i cjelokupnim opskrbnim lancem i da gledamo kako će se obvezna dužna pažnja tu primjenjivati. E, to je nadležnost drugih povjerenika, međutim, povjerenik za trgovinu vrlo brzo, brzo tjesno s njima mora surađivati Treba dakle gledati na cijelokupni lanac proizvodnje i treba onemogućiti da proizvodi proizvedeni prisilnim radom ne dođu na europska tržišta. Ja sam e, sada izrađivao nešto što neki zovu europski akt magnitski ovo je više e, sustav kojim se brani pojedincima da putuju ili pak zamrzava imovina. Prijedlog je e, gotov i nadam se da ćemo brzo omogućiti da se usvoji. Dodatno pitanje. Hvala lijepa na odgovoru čekajući da se uspostavi mehanizam dužnje pažnje, sadašnja trgovinska politika Europske unije e, morala bi imati načina da spriječi uvoz i da sankcionira ona e, trgovinske, e, one kompanije koje proizvode koristeći se prirodnim radom. Vidjeli smo kakva je situacija s tekstilom i radom Ujgura e, do koje e, je došlo drugdje, ali može li Europa nešto takvo donijeti? Možemo li uzimati u obzir prava, okoliša, socijalna prava i ljudska prava? Možemo li biti sigurni da kada kupujemo odjeću u Europi ne nosimo na sebi nešto što je proizvodeno prinudnim radom i ropskim radom negdje drugdje u svijetu. S obzirom na sadašnje okvire, prinudni e, rad je nešto što je od načela VTO i mi na temelju toga vodimo i naše bilateralne sporazume mi na tu temu raspravljamo s Kinom i moramo vidjeti kako tamo možemo primjenjivati pravila VTO-a. Ali vrlo je važno kako da imamo odgovarajuće informacije e, kako bismo određene proizvode e, izbacili e, s tržišta i borili se protiv prinutnog ropskog rada. Hvala. Ana Kavacini je sljedeća. Hvala, potpredsjedniče. Imamo, e, svjedoci smo klimatskih krize i e, vi ste rekli da će Pariški sporazum biti bitan element u budućim sporazumima. Mi smatramo da je to prekasno jer već sada pregovaramo s cijelim svijetom. Možete li zajamčiti da i sadašnji pregovori koji su u tijeku, kao ovaj s Novim Zelandom, da će se dakle uzeti u obzir pitanja okoliša i utjecaj na okoliš e, kako u pregovorima koji se vode sada, tako i u reviziji postojećih sporazuma. Što se e, Merkosura tiče, stručnjaci se slaže da će to pojačati krčenje šuma, a isto tako i povećati emisije ugljičnog dioksida. Da li se slažete da se u ovom obliku ne može potpisati sporazum s Merkosurom, dakle da se on ne može ratificirati? I jeste li spremni ponovno otvoriti te pregovore kako bi se uzele u obzir klimatske i socijalne implikacije. Hvala na tim pitanjima. Najprije o Pariškom sporazumu kao bitnom elementu eh, trgovinskih sporazuma. To je nešto što moramo tražiti za direktive za pregovore i dakle usmjeravati se u budućnost. To će već biti tako sa pregovorima s Ujedinjenim kraljevstvom i svim budućim pregovorima. Uključivanje poglavlja i sve ono što je vezano sa Pariški sporazum treba ga uključiti u sporazum s Merkosturom, kao i sa sadašnjim pregovorima s Novim Zelandom i sa Australijom ali već sam otvoren za činjenicu da se vidi na koji način bi se e, moglo takvo jedno poglavlje uklopiti u pregovorima koji se vode s Novim e, Zelandom. Možemo li ojačati pariške obaveze prilikom revizija trgovinskih sporazuma e, da e, kada budemo govorili u općem sustavu trgovinskih e, povlastica. Što se pak Merkosura tiče, mislim da se tu već bilo jasno rečeno da će nam trebati nešto konkretno, opipljivo, što se može provesti kako bismo napredovali s ratifikacijom. Kako sada stvari stoje, e, nećemo predložiti taj tekst na ratifikaciju. Jer ako to i učinimo, ne bismo u tome uspjeli. Slušam vas ovdje, slušam države članice i mislim da je to jasno. Mi moramo vrlo jasno reći da taj sporazum ne smije omogućivati lakše kršenje šuma. Isto tako, već e, postoji uredba e, kojom sprečavamo ulazak u Europsku uniju e, neovlašteno posjećenih stabala, odnosno drva od neovlašteno posjećenih stabala. Vrlo je važno dakle, da ništa ne dolazi iz područja gdje su šume raskrčene a države članice Mercosutavra, prije svega Brazil, e, moraju e, se obvezati na takvo ponaštanje i moramo vidjeti na koji način izbjeglići rizik da dođe do deforestacije šuma. Dodatno pitanje. Hvala na jasnom odgovoru, imam i dodatnih pitanja. ali pitala sam vas vrlo precizno da nećete ponovno otvoriti e, pregovore. A drugo pitanje, kakve planove imate sa e, otvaranjem e, klimatskih pregovora i sporazuma s o Izravno sam vas pitala hoćete li predložiti da se izbaci fosilna goriva kao poglavlje iz pregovaranja o e, energetskim, e, energetskom poglavlju, energetskoj povelji. Evo, brzo ću odgovoriti. Ponovno otvaranje sporazuma Meskorfur. To ne bi bilo najlakše. 20 godina smo pregovarali ako zaključimo i ako prva stvar koju kažemo ne u redu, sad ćemo početka početi pregovarati, izgubili smo povjerenje u nas kao u međunarodnog e, partnera, ali e, moramo imati dobre obaveze iz e, predratifikacijskog razdoblja. Tako što smo vrlo dobro postigli u sporazumu s Vjetnamom. Oni su jako dobro reformirali tržište rada kako bi bilo sukladno pravilima Međunarodne organizacije rada. Što se tiče trgovine i klimatskih inicijativa, graditi na inicijativi e, robe, a želimo to proširiti i na usluge, sve to vezano za okoliš, želimo revitalizirati taj prijedlog već na sljedećem vijeću ministara. Da to radimo u takozvanoj brzoj grupi, grupi iz Otave i da pokušamo imati e, konkretne prijedloge za ministarski sastanak. A što se tiče ugovora o energetskoj povelji, mi upravo želimo e, da se na tome radi kako bi se smanjila ulaganja u fosilna goriva. Hvala. Dijelim apsolutno, gospodine potpredsjedniče, vaše mišljenje o sporazumu s Merkosurom. Nije sve točno što je rekla kolegica. Bolsonaro je više puta rekao da će napustiti pariški sporazum i da ne želi e, sporazum Mercosuru. Naši e, stručnjaci se slažu kada se gleda na procjenu utjecaja. Ja mislim da tu ima puno više stvari nego one o kojima sada govorimo. Jer mi kada govorimo o tom sporazumu, govorimo o, spor, o ulozi koju mi kao evropljeni trebamo imati u svijetu. Mi ćemo dakle ili imati neku ulogu s trgovinskim sporazumima ili nećemo imati nikakvu ulogu jer drugi će doći na naše mjesto. Molio bih vas da nam puno više i bolje objašnjavate zašto su takvi sporazumi potrebni. Još jedno pitanje vezano za VTO. Povjerenik Hogan je tu imao pragmatičan, pragmatičan pogled i rekao je da je mnogo toga tu pravno utemeljeno. Dakle, dijelite li vi to mišljenje i recite nam više o tom što ćete vi napraviti. Najprije o sporazumu s Merkosurom. Naravno, o tome puno razgovaramo, ali točno je da je sporazum Mercosur prvi sporazum koje zemlje Mercosura imaju kao globalni partner. Ako ga pokušavamo ratificirati, dakle imali bismo tu e, i e, mnoga i napredak, to bi imao geopolitičke implikacije. Kao što sam uvodno rekao, Europa može imati utjecaj ako ima kontakta s partnerima. Ako se povučemo, nećemo imati nikakvu važnost. Ali e, važno je također baviti se problemima kao što je e, krčenje šuma primjerice. Drugo pitanje bilo je vezano za VTO i mehanizam rješavanja sporova. Američki pristup, e, tu možemo kritizirati, e, dužina arbitražnog postupka je duga. Spor između Airbusa i Boeinga je trajao Spor između eh, Airbusa i Boinga je trajao je 15 godina. Dakle, postoje razlozi za kritiku. U svakom slučaju, Evropska unija mora imati obvezni način rješavanja sporova. Uključujući i žalbeno tijelo, moramo se dogovoriti sa Sjednjim državama o tome kako bi to žalbeno tijelo trebalo izgledati. Ono je ranije i postojalo. Imate li dodatno pitanje? Ne, nema. E, ja sam e, vrlo zadovoljan e, time što nam je rekao gospodin Dombrovskis. Hvala. Jan Zahradil je sljedeći koji će postaviti pitanje. On će se javiti na daljinu, pa molim vas da ga uključite. Hvala lijepa. Nadam se da me dobro čujete. Hvala povjereniče Dombrovski. Nadam se da ste dobro. Još jednom htio bih da se e, osvrnemo na situaciju u Aziji. Jer smatram da je tamo e, upravo sada središte gospodarskog rasta, a mislim i trgovine u budućnosti. Kina je ono što svi znamo, težak partner, ali ne mislim da se možemo dopustiti da izgubimo kineskog tržište i kineze kao trgovinske partnere. I e, ne mislim da je dobro ući u e, poziciju sukopljavanja kao SAD. Želim vas pitati kada mislite da se mogu finalizirati pregovori i što mislite na koji način možemo ići i dalje s Kinom nakon tog sporazuma? Tu su također i države Aseana. Neke od njih u izvjesnoj mjeri izazivaju Kinu. Postoje e, između Europske unije i jedne od tih zemalja, barem jedne od njih Aseana, trgovinski sporazum. Što vi mislite E, na koji način e, će se situacija tamo razvijati. Jučer samo 30 sekundi za naknadno pitanje, Jan. Hvala vam na pitanjima. Prvo o vremenskom rasporedu o sveobuhvatnom sporazumu o ulaganjima. Sastanak na vrhu 2018. godine između Europske unije i Kine e, bio je dogovorio da će do sporazuma doći do kraja 2020. godine. A Kina je zapravo opetovano iskazivala e, želju da do toga i dođe. E, mi smo s naše strane otvoreni za to. Ali ipak je važno privilegirati sadržaj nego li da se držimo vremenskih rokova. Trebamo dakle e, imati e, puno toga od strane Kine što govori o pristupima tržištu kako bismo potpisali taj sporazum. Budemo li uspjeli taj sporazum dovršiti ove godine, jako dobro, međutim, važan je sam sadržaj tog sporazuma. Nadalje, što se tiče kontakata s državama ASEANA, mi na tome radimo i e, dogovaramo slobodno trgovinski sporazum s Indonezijom, najnapučenijom e, državom u ASEANu. E, to ide sporo. Indonezijska vlada očekujemo da ukine carine e, na alkoholne proizvode iz Europe, a oni su e, to nametnuli kao sankcije Europe zbog toga što je Europa uvela carine za proizvode koji sadrže palmino ulje. Pregovaramo dakle i s drugim zemljama ASEANA, a razmatra se o mogućnosti regionalnog sporazuma Europska unija ASEAN. Međutim, za sada e, se malo toga dogovorilo o tome e, koje bi bilo područje primjene tog e, sporazuma.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 međunarodne trgovine. Kao prvo, to je nešto na čemu moramo raditi, a jednako tako to je u našem interesu. Čak i kada se matematički osvrnemo na ovo, EU ima e, trgovinski suficit, što znači da je to nešto što može smanjiti prosperitet i gospodarski neki e, uspjeh EU-a što ne želimo dopustiti i zato moramo objasniti kako trgovina funkcionira i doprinosi, a koji su njezini nedostaci. Isto tako kao osoba zadužena za nadzor trgovine moram doprinijeti sustavnom pristupu provođenja trgovinskih sporazuma, uklanjanju barijera za poslovanje europskih poduzeća, što smo radili do sada, ali ćemo sustavnije moći raditi u budućnosti. To će biti nešto što će ostvariti pravi doprinos za poduzeća. Isto vrijedi i za ratifikaciju. Mislim da najprije treba imati sporazum kako bi uslijedila provedba ali dakako da je i faza preratifikacije nešto što treba istražiti. Europska poduzeća i MSP-ovi trebaju znati kako iskoristiti prednosti međunarodne trgovine, što vrijedi i za sektor potpore trgovini, koji mora biti dostupan svima i na svim jezicima EU-a, i raspoloživ za potrebe MSP-ova. Dakle, dosta toga treba učiniti, ali to je nešto što činimo u vlastitom interesu, u vlastitom gospodarskom interesu i društvenom. Imate li naknadno pitanje? Hvala lijepa na odgovorima. Imam naknadno pitanje. Mislim da se imidž trgovine može poboljšati tako da se širi informacija da je to na korist svima. Žene za sada ne koriste koristi trgovine, one se osi, e, one e, imaju manje od 40% radnih mjesta koja dolaze iz trgovine. Vi želite gospodarstvo koje je na usluzi građanima. Hoće li trgovina biti pravedna u smislu da njezine koristi osjete i žene? Konkretno, hoće li postojati rodno e, poglavlje u svakom sporazumu o slobodnoj trgovini u budućnosti? Molimo vas odgovor da ili ne. Trgovina i rodna pitanja, već su u našim poglavljima o razvoju trgovine i to konkretno u odredbama o zabrani diskriminacije. Ipak treba dodatno nešto poduzeti na tom području i sada se provodi istraživanje o sudjelovanju žena u trgovini Želimo prikupiti podatke na temelju kojih ćemo moći djelovati. Imat ćemo i dodatne mjere, pratit ćemo sudjelovanje žena u trgovini s naglaskom na uslužni sektor. Analizirat ćemo i spolnu zastupljenost kroz procjene učinka. Nadalje, radimo i na multilateralnoj razini i na deklaraciji iz Buenos Airesa u okviru VTO-a o osnaživanju žena u trgovini. A imamo i ciljana poglavlja o trgovini i rodnoj zastupljenosti, te će se u sporazumu o pridruživanju između EU-a i Čila također tome posvetiti pozornost, što je dobro za trgovinske sporazume također. Dakle, na tome ćemo više raditi, a to je sve dijelom šireg okvira. Pripremit ćemo i plan djelovanja EU-a eh, e za rodna pitanja za naredno petogodišnje razdoblje. I trgovina će tamo također biti spomenuta. Hvala lijepa, a sada u rubujima. Hvala lijepa predsjedatelju. treba biti jasan i otvoren. Treba nam e, novo poglavlje u trgovini EU-a, a ciljevi održivog razvoja moraju imati središnje mjesto. Drugo što je važno je mogućnost poboljšanja sporazuma. Zato želim znati što u instrumentariju koji predviđate kao povjerenik za ova pitanja kako biste ojačali provođenje e, sporazuma. Recimo, ako partneri ne budu poštivali odredbe koje su potpisali, što će se činiti? U Africi imamo samo 5% uvoza, e, ali 50% korisnika mjera pa me zanima hoćemo li i kako učiniti nešto kako bi e, druge zemlje poštivale svoj dio dogovora. Hvala. Što se tiče provođenja e, održivog razvoja i trgovinskih sporazuma. O toj smo temi dosta razgovarali. Što se tiče postojećih aranžmana, u ovom trenutku želimo poboljšati sustavni E, sustavni pristup osobe za nadzor trgovine sa trećim zemljama kako bi to bilo učinkovitije i brže i kako bismo sustav pritužbi poboljšali i ubrzali te otvorili prema civilnom društvu kako bi se otvarala pitanja e, vezana uz to. Dakle, to je prva stvar koju radimo. Sustavna provedba uz pomoć osobe za nadzor trgovine. Također želimo isplanirati buduće korake i tu vas ponovno upućujem na francusko-nizozemski dokument u kojemu postoji tekst o tomu. Imaćemo i ubrzanu reviziju eh, svih svega vezanog uz akcijski plan za trgovinu i održivi razvoj, a istražit ćemo i načine na koji način sve to povezati sa carinskim kvotama. Nadalje, što se tiče e, drugog dijela vašeg pitanja, sa Pariškim sporazumom i od ciljevima održivog razvoja ćemo povezati sve ono što ćemo činiti sljedeće godine i vidjeti možemo li povući neke povlastice iz općeg sustava povlastica recimo kada je riječ o Kambođi. Meni se čini da je to samo sredstvo u krajnjoj nuždi, ako ništa drugo ne bude urodilo plodom i ako ne bude rezultata. Kad govorimo o OSP-u, govorimo o zemljama u razvoju, o zemljama na najnižem stupnju razvoja i trebali bismo biti oprezni pri svom pristupu i uzeti u obzir kako gospodarske, tako i opće društvene posljedice. Hvala lijepa. A sada nešto o prijedlogu za obveznu dužnu pažnju u sektoru šumarstva. Kako će to funkcionirati u Merkosuru? Imamo velikih problema u tom sektoru, recimo ljudi mi kažu iz kluba EPP-a ne možete sav teret prebaciti na pleća privatnog sektora. treba e, povisiti standarde koje očekujemo u sporazumu. Ja mislim da nam treba nešto E, novo, ne samo e, razgovor, observacija, posredovanje. Što mislite o Mercosuru i kako će se provoditi due diligence te kako će se poboljšati standardi vezani uz provedbu kada je riječ o šumarstvu? Kao prvo, što se tiče Mercosura, stavit ćemo naglasak na obveze u fazi prije ratifikacije. Mislimo da je to najrealističniji pristup kada je riječ o Merkosuru. Zemlje Mercosura i Brazil su otvorene prema jasnim obvezama koje treba ispuniti glede e, deforestacije. Što se tiče due diligence i tu ćemo imati obveznu dužnu pažnju te prijedlog o tome u prvoj polovici sljedeće godine. To će biti jedan horizontalni prijedlog. Što se tiče deforestacije, osmislit ćemo jedan zakonodavni prijedlog koji će u stvari dovesti do toga da potražnja za robom na razini EU-a ne dovodi do toga da se E, sjeku šume i slično. Ne samo na području Merkosura, nego općenito. EU već ima zakonodavstvo koje zabranjuje nezakonito posjećenu drvnu građu u Europskoj uniji. Dakle, to je nešto na čemu ćemo raditi i u okviru Merkosura, ali i u okviru preratifikacijskih obveza koje ćemo pratiti kod drugih. Hvala lijepa. Angelika Vincik koja nam se javlja putem interneta e, ima pitanje. Hvala lijepa. Postoje problemi sa strateškim ulaganjima na razini država članica, što brine međunarodne dionike pa me zanima što imate zreći o važnim političkim odlukama i dionicima koji podrivaju e, iste na razini EU-a izvana. Dakle, pitanje ste postavili o postupanju trećih zemalja još jednom se vraćamo na instrumentari za zaštitu trgovine. Mi već imamo određene instrumente koje bismo trebali proširiti. Što se tiče konkretno prisilnog djelovanja trećih zemalja, a po time mislimo na ono što se čini izvan okvira VTO-a, čime se krše pravila VTO-a, povjerenik predlaže zakonodavni prijedlog za sljedeću godinu o zabrani takvog ponašanja. Drugim riječima, omogućila bi se reakcija EU-a i to na učinkovit način kada treće zemlje budu tako postupale. U nekim e, slučajevima će to biti e, mjere protekcionističke prirode, a u drugim slučajevima to će e, biti zbog obrane europskog jedinstva i zbog suprotstavljanja takvom djelovanju te u svrhu zaštite sektora i poduzeća na udaru takvih praksi. Moramo na neki način instrumentari za obranu trgovine moći koristiti na djelotvoran način. A instrumentari je prilično obsežan. Hvala lijepa. Imate li naknadno pitanje? Hvala. Što se tiče međunarodne trgovine nakon pandemije, prevoditelji ne čuju dobro izvor zvuka pa se ispričavaju. Mislite li da će to imati loš utjecaj na našu autonomiju i kako ćete to riješiti u e, politici susjedstva? Hvala lijepa. Kada razgovaramo o strateškoj nezavisnosti i o otpornosti europskog gospodarstva, jedna od pouka ove krize je da treba osnažiti otpornost opskrbnog lanca. Treba znati što učiniti u slučaju da ovisimo o jednom dobavljaču ili o jednoj zemlji koja nam nudi ključnu robu poput medicinske opreme. U kovidskoj krizi smo jasan uvid u svoju izloženost dobili, tako da treba raditi na jačanju gospodarske otpornosti. U tom smislu razmatramo različite opcije. Zalihe, e, smanjenje opskrbnog lanca i drugi, e, drugi instrumenti koje sve treba analizirati. Nearshoring ima prednosti u nekim situacijama, a isto tako se e, možemo osloniti na svoje susjedne zemlje. To bi svakako trebalo ispitati. Na kraju krajeva radi se o odlukama koje onda imaju konkretan učinak na gospodarske subjekte i na suradnju između privatnog i gospodarskog sektora. Hvala lijepa povjereniče. Mislim da smo svi mi ovdje uvjereni da e, Europa mora sve učiniti kako bi je se na trgovinskom pranu poštovalo. To nikad nije uvijek bio slučaj, na primjer, načelo ekstrateritorijalnosti u odnosu na SAD. Prije dvije godine, ako se ne varam, bili ste skeptični prema SAD-u i sankcijama prema Iranu pokazalo ste da ste imali pravo jer to nije dalo nikakvog rezultata. Postoje stvari o kojima nikada međusobno ne govorimo, a to je e, stvar vezana za krivotvorene proizvode. To predstavlja ogromnu količinu e, novca koji se na taj način gubi i e, mnoga poduzeća zbog toga propadaju. I još imam pitanje vezano za e, rezoluciju koja je za e, e SGP plus glasala se rezolucija o Filipinima velikom većinom u Europskom parlamentu. Što nam možete reći o tome? Hvala lijepa na pitanjima. Najprije nešto o ekstrateritorijalnim učincima e, sankcija trećih zemalja. To je svakako nešto što je važno. E u ne priznaje u pravnom smislu ekstrateritorijalne sankcije trećih zemalja. To je protivno međunarodnom pravu. I imamo instrument blokade kao glavni instrument za zaštitu svojih e, poslovnih subjekata zbog čega se ne može američke recimo presude protiv gospodarskih subjekata u EU provoditi. Nastavljamo jačati otpornost EU-a protiv takvih sankcija. To će biti sadržano i u našoj komunikaciji koju ćemo objaviti u prosincu, a u kojoj će biti riječi o zaštiti e, suvereniteta ili autonomije, još ćemo se odlučiti e, za termin u trgovinskom smislu. Što se tiče krivotvorenih proizvoda, to jest ozbiljan problem i zbog toga u svakom trgovinskom sporazumu postoji odredba o djelotvornoj zaštiti i pravima intelektualnog vlasništva. Imamo i sporazum o zaštiti oznaka geografskog podrijetla, a zbog toga također imamo i naknadne mjere te posebne popise u svrhu praćenja kako bismo vidjeli koji to subjekti opetovano krivotvore proizvode ili od toga ostvaruju profit. Jednako tako ostvarujemo dijalog sa trećim zemljama, recimo sa Kinom, koja je zemlja iz koje nam pristiže većina krivotvorenih proizvoda. Jednako tako razgovaramo o pravilima u tom području. A što se tiče vašeg pitanja o um, OSP-u ili općem sustavom povlast, uh, sustavu povlastica uh, plus, uh, još radimo na tome što će komisija poduzeti. Da, kažete da postoji načini za borbu protiv krivotvorenja robom. Međutim, one nisu jako efikasne jer su sa 13, 3% prešle na 7% u nekoliko godina. A u Kini znamo da postoje na tisuće e, tvornica koji se isključivo bave krivotvorenim, krivotvorenjem proizvoda. Gospodin Glucksmann govorio je o tome kako bismo u trgovinske sporazume morali uklapati poglavlja o ljudskim pravima, mogli bismo imati i poglavlja o krivotvorinama. Nadalje, Europa plaća e, e, energente često u dolarima. E, vi ste bili dio Eurogrupe. Zašto ne bismo mogli e, valorizirati euro na taj način? Krivotvorine su svakako velik problem. To je i problem vezan uz zaštitu vanjskih granica i vezan za carine što se tiče prava intelektualnog vlasništva. Mi smo u dijalogu, kao što rekoh, sa prioritetnim zemljama, kako ih nazivamo. Jedna od njih je svakako Kina. 80% zapljena krivotvorenih proizvoda odvija se na području Hongkonga i Kine. To je dakle velik problem i pokušavamo nešto učiniti po tom pitanju. Što se tiče međunarodne uloge eura, već sam govorio o tome da eh, određen niz godina radimo na poboljšanju položaja eura i da radimo na suverenitetu ili autonomiji EU-a i u smislu jačanja eura. Između ostalog, imat ćemo komunikaciju eh, koja se nastavlja na komunikaciju od ranije. Prema tome radimo na različitim eh, aspektima jačanja eura u međunarodnoj trgovini te poboljšanja suradnje i olakšavanja prodaje te ostvarenja međunarodnih transakcija. Radimo na svim tim aspektima jer vjerujemo da jačanje eura znači e, prednost za Europu i e, veću diversifikaciju sustava valuta. Hvala lijepa. A sada Charles Puigdemont. Hvala lijepa. Dobar dan, gospodine Dombrovskis. Europska trgovinska politika je najjači instrument vanjske politike. Želimo širiti demokraciju i zbog toga je važno biti dosljedan i štititi vladavinu prava, demokraciju i ljudska prava. U Europskoj uniji na tome ne radimo dovoljno. Tu smo kako bismo čuli vaša mišljenja i planove. Ja želim inzistirati na sljedećem. Koje konkretne mjere će komisija poduzeti? Kako bi roba koja je proizvedena na temelju kršenja ljudskih prava bila zabranjena za trgovinu Europskom unijom i kako takva roba ne bi bila prodana europskim poduzećima. Hvala lijepa na ovom pitanju. Što se tiče kršenja ljudskih prava, i Europska komisija i EU općenito imaju jasan stav prema tomu. Treba se suprotstaviti kršenju ljudskih prava ja sam već spomenuo mehanizam kažnjavanja povreda ljudskih prava, što je nešto na čemu sam već radio do sada a nadam se da će komisija moći uskoro krenuti sa eh, poboljšavanjem tog mehanizma i primjenom. Mi inzistiramo na pregovorima sa međunarodnim partnerima i na tomu da se poštuju ljudska prava, da se ključne konvencije ILO-a koje jamče radnička prava također poštuju, a da se zabrani prisilni rad i rad djece. Kao što sam rekao, komisija radi i na prijedlogu o obveznoj dužnoj pažnji, što će u stvari omogućiti obvezu poduzećima s područja Europske unije da budu upućeni u to e, dolazi ili im roba koja potječe iz postupaka kojima se krši ljudska prava. Hvala lijepa na svemu, hvala na pitanjima i na odgovorima. Želim konkretno čuti i to koje mjere će komisija poduzeti prema zemljama ili poduzećima koje imaju političke zatvorenike ili kažnjavaju i zatvaraju disidente. Time smo se sada vratili na pitanje povezanosti trgovine i zaštite ljudskih prava. Postoje konkretni primjeri. Kada e, vidimo da je došlo do povrede ljudskih prava na različite načine, postoje mogućnosti da se nešto učini. Kao prvo, postoji mogućnost da se ne nabavlja e, robu E, ako potječe iz situacije kršenja ljudskih prava. Isto tako, u sustavu povlastica možemo unilateralno povlastice povući. To je također dio OSP-a i to smo primjenjivali u slučaju Kambođe. U slučaju krajnje nužde možemo povući cijeli sporazum o slobodnoj trgovini ako se radi o trećoj zemlji koja krši ljudska prava. Dakle, treba se angažirati, treba pokušati izvršiti pritisak na treću zemlju, a naravno prekid odnosa je samo izlaz u krajnjoj nuždi. Hvala lijepa, a sada Sean Kelly koji nam se javlja putem interneta.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 that you the importance of commitments to enforcement. Vi ste osoba na pravom mjestu, predani ste ciljevima zaštite okoliša i klimatskim ciljevima i zalažete se za zeleno financiranje.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 E, e, e, Hvala vam lijepa. Postavili ste cijeli niz važnih pitanja i govorili o važnim aspektima koje možemo iskoristiti za poboljšanje trgovine i poticanje rasta malih i srednjih poduzeća kroz sporazume o slobodnoj trgovini. To su vrlo važni pravci djelovanja. Isto tako, Važni su pregovori s trećim zemljama, sa zemljama ASEANA. U toku su pregovori sa Indonezijom. Spomenuo sam da tu postoje određene poteškoće i određena otvorena pitanja Tako da i dalje trebamo voditi ovaj dijalog i vidjeti kako će se razvijati situacija u sklopu ovih pregovora o slobodnoj trgovini. Spomenuo sam i sporazume o slobodnoj trgovini između pojedinih regija. Vode se razgovori o tome, međutim do sada ne postoji dostatna razina konvergencije između dvije ugovorne strane, a niti unutar skupine ASEAN-a. tako da nije potpuno jasno definirano što treba biti obuhvaćeno, posebno kada govorimo o uslugama, ulaganjima, javnoj nabavi E, ulaganjima i tako dalje, svim onim e, važnim elementima modernih sporazuma o slobodnoj trgovini. Ali slažem se da je ovo iznimno važno područje rada, tako da ćemo i dalje biti snažno angažirani. Sean, imate li potpitanje? Biće vrlo kratak. Zahvaljujem na jasnom odgovoru. E, naravno, Onaj problematičan aspekt e, pitanja koje se odnosi na Kinu tiče se Tajvana. E, što je sa partnerima koji su naši istomišljenici? I kako će stvari funkcionirati što se tiče pregovora o novom sporazumu o ulaganju sa Tajvanom? Uh, E, zahvaljujem na ovom pitanju. Što se tiče Tajvana, to smo pitanje već spomenuli. E, vodimo dijalog s Tajvanom. E, prije desetak dana imali smo prvi Europski investicijski forum u Tajvanu. E, koji je organizirao Europski ured za međunarodnu trgovinu. Sudjelovalo je 1400 sudionika, a to pokazuje veliko zanimanje i angažman i na strani Europske unije. Što se tiče pregovora o sporazumima, mislim da je ovdje važno voditi računa o prioritetima. E, prvi prioritet je dovršiti investicijski sporazum s Kinom. E, radimo na tome. E, nakon što stvari budu jasne što se tiče ovog sporazuma u potpunosti, razmotrit ćemo sve mogućnosti i izradu e, dosljednog skupa pravila što se tiče europskih investitora u toj regiji. Hvala. Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnik Marek Belka. Izvolite. Hvala lijepa. Imam dva pitanja. E, jedno se odnosi na Brexit. Jesmo li mi strateški spremni za situaciju u kojoj ne postoji sporazum? Koji su to potencijalni scenariji koje možemo ovdje primijeniti i koje će postojati implikacije za jedinstveno tržište? Kako se možemo pripremiti? Dakle, sve to jedno pitanje. A Drugo pitanje, ako dopustite, malo filozofske prirode. E, tiče se vašeg portfelja, odnosno radnog opterećenja koje je pred vama. Kao predstavnik komisije pred Eurogrupom e, morat ćete se baviti financijskim pitanjima, a naravno i monetarnim pitanjima. A isto tako i sa trgovinskim pitanjima. Kao posljedica toga, moje mišljenje, E, morat ćete se iznimno baviti svime onim čime ste se bavili do sada, financijskim pitanjima. Zapravo je pred vama vrlo zahtjevan portfelj e, trgovine, a pritom ćete zadržati e, i stari portfelj, iako će tu postojati i povjerenica McGinnis. Je li to uopće moguće obavljati dva ili tri posla istodobno? Hvala. Zahvaljujem na ovim pitanjima. A što se tiče prvog pitanja, pitanja Brexita, kao prvo želim reći da je naravno u obostranom interesu ostvariti dogovor i osigurati e, bliske trgovinske odnose. Upravo zato e, radimo na tome i postoji radna skupina jer Trgovinski aspekti su vrlo važni, a ovaj mjesec e, tu igra presudnu ulogu i intenzivno radimo na tome. Znamo da ovdje postoje određene poteškoće, pitanja jednakih uvjeta za poslovanje, pitanje koje se tiče ribarstva. Morat ćemo tu ostvariti veći napredak, a postoji dodatno otvoreno pitanje u pogledu unutarnjeg tržišta i Europski parlament i komisija smatraju da je poštivanje zajedničkog tržišta, odnosno poštivanje sporazuma presudno za definiranje budućih odnosa. Paralelno radimo i na pripremi komunikacije za pripravnost i u tom kontekstu ažuriramo informacije koje su relevantne za različite sektore i različite subjekte E, kako bismo se pripremili za različite ishode procesa. Dakle, pripremamo se i za potencijalnu situaciju izlaska Ujedinjene kraljevine bez dogovora. E, ne isključujemo niti jednu mogućnost, ali pripremamo se za pozitivan ishod. Drugo pitanje tiče se radnog opterećenja. No, E, moja uloga kao potpredsjednika je osigurati koordinaciju i e, strateški nastup e, u ovom segmentu, a to znači da treba obuhvatiti i trgovinu i to je zapravo pozitivan aspekt. Puno razgovaramo o tome kako trgovinu staviti u širi gospodarski kontekst širi politički kontekst e, i tu e, moja uloga koordinatora kao potpredsjednika komisije može e, nositi veliku prednost. Što se tiče opterećenja za izvršne potpredsjednike, imamo tri izvršna potpredsjednika i ustroj je isti. Uloga koordinatora kao potpredsjednika, a osim toga postoji neizravna odgovornost E, sa e, glavnim direktorima. Ja ću biti nadležan za FISMU, dakle za financijski sektor. Istodobno će postojati e, povjerenik za financijske usluge. Osim toga, E, trgovina je već obuhvaćena e, mojim e, paketom dužnosti. Radim na tome već u sklopu postojeće dužnosti, a u pravu ste, FISMA će također biti sastavni dio mog portfelja kao izvršnog potpredsjednika. Ali to je način e, rada i način na koji funkcionira izvršni potpredsjednik. I za sada mi se čini da svi izvršni potpredsjednici uspijevaju određivati svoj posao, a ja sam e, odlučen u namjeri da to odradim kako treba. Hvala. Imate li potpitanje? Da. Ako je cilj više uklopiti trgovinu u ekonomsku politiku, u širem smislu, onda biste zapravo u sklopu portfelja trebali imati industrijsku politiku, pa bi to onda bilo e, četiri radna mjesta u punom radnom vremenu. No, to je više komentar e, nego što je pitanje. E, što se tiče industrijske politike, kao što znate, povjerenik Breton zadužen je za industrijsku politiku. E, da, doista industrijska politika sastavni je dio gospodarske politike. Ako pogledamo pitanje koordinacije različitih političkih aspekata, postoje određeni aspekti industrijske politike za koje je zadužena povjerenica Vestager, a postoje isto tako određeni aspekti za koje sam ja zadužena u smislu koordinacije. Međutim, ono što je važno je osigurati dosljedan pristup u skladu sa različitim e, segmentima ekonomske politike. Samo jedna napomena. E, ovo nije kritika. Ja e, samo želim dati do znanja koliko sam impresioniran. Hvala. Zastupnica Saskia Brikmon. Hvala lijepa. Gospodine Trump, vi ste više puta rekli da e, se trgovinske politike trebaju zaštititi e, Europsku uniju, njezinu trgovinsku politiku, ali isto tako i vrijednosti Europske unije što nije uvijek bio slučaj u prošlosti kad se radi o zaštiti okoliša. Mislim da Evropska unija sada e, često odustaje od svojih vrijednosti i zato vas molim neke konkretne odgovore. E, kako to e, možete tvrditi da smo, zahvaljujući sporazumu s Vjetnamom, se tamo situacija s, s ljudskim pravima poboljšala? koliko će vam trebati smrtnih presuda u toj zemlji da biste aktivirali klauzulu iz zaštitnu klauzulu iz tog trgovinskog sporazuma. Također e, govorite o tome da treba spriječiti da dođu proizvodi ljudi koji su proizvodili te proizvode pod, kao prisilni rad dosta je već ispitivanja situacije, treba konkretno prijeći na dijela. Hvala. Hvala vam lijepa na ovim pitanjima. Prvo ste spomenuli sporazum o slobodnoj trgovini s Vijetnamom. Naravno da tu imamo određene dvojbe što se tiče stanja ljudskih prava, a to uključuje i pitanja koja se tiču e, slobode medija. Možemo konstatirati da je došlo do određenog napretka u zadnjim desetljećima što se tiče socioekonomske domene, a to je jednim dijelom i rezultat našeg angažmana. E, mi možemo vršiti pritisak jedino ako vodimo dijalog, a ako ne sudjelujemo u dijalogu onda ne možemo niti vršiti pritisak. I možete procijeniti e, način na koji se to radi. E, u sklopu preliminarne ratifikacije postoje važni dogovori i pristanak na ratificiranje E, važnih sporazuma i što se tiče e, prinudnog rada i e, ratificiranja međunarodnih konvencija, između ostalog i konvencije o zabrani rada djece, a sve smo to postigli uz snažan angažman Europskog parlamenta. To pokazuje da postoji mogućnost da ostvarimo pozitivne rezultate. Što se tiče situacije s Kinom. Već smo razgovarali o tome i spomenuli smo da se vodi dijalog o sporazumu o investicijama i postojaće tu poglavlje o trgovini i održivom razvoju. Između ostalog, bavit ćemo se i pitanjima prinudnog rada. Važan element e, tiče se zakonodavstva u pogledu e, prinudne dužne pažnje, jer due diligence, jer na taj će način trgovačka društva morati potpuno transparentno e, dati informacije o izvoru e, materijala, izvoru svojih proizvoda, kako takvi proizvodi koji su posljedica prinudnog rada ne bi završili na europskom tržištu. Dodatno pitanje? Hvala lijepa. Postoje obveze koje u društvu trebaju imati trgovačka društva. Ja mislim da mi, da se opet vratim na primjer Vijetnama, radimo isto kao e, i e, Vjetnam i zapravo u primjeru Kine i drugim zemljama puno govorimo, ali e, zapravo ne djelujemo. Zapravo mislim da su naše vrijednosti zaista dovedene u pitanje. Imam i dodatno pitanje vezano za dječji rad jer od početka ovog e, mandata govori se da ćemo imati nulti stupanj tolerancije prema dječjem radu. Ali e, ne bismo li mogli, dok nemamo odgovarajuće zakone, jednostavno zabraniti uvoz proizvoda koje proizvode dječjim radom. No, slažem se s onim što ste rekli. To su doista područja na kojima je potrebno dalje raditi i ostvariti dodatna poboljšanja. Međutim, ponavljam, poboljšanja u ovim područjima moći ćemo ostvariti jedino ako vodimo dijalog s ovim zemljama. E, ne možemo ostvariti poboljšanja u zemljama s kojima ne vodimo dijalog. Trgovinska politika važan je element i ja sam odlučan u namjeri da radim na tome da putem trgovinske politike ostvarimo veći utjecaj e, i u smislu e, sprječavanja ulaska na europsko tržište onih proizvoda koji obuhvaćaju e, rade djece i tako dalje. Međutim, E, nisu dovoljni samo trgovinski instrumenti, potrebni su i politički instrumenti i politički angažman, a e, trgovina mora imati zasluženu ulogu u ovom segmentu. I po mom mišljenju trgovinska politika treba imati veću ulogu što se tiče e, rada na ovim pitanjima. Hvala. I sada zadnja, ali ne manje važna, zastupnica Šrajne Lisija Lisije Maher. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, gospodinu Dobrovskisu na tome što je ovdje, što nam se pridružio. Željela bih postaviti pitanje o e, digitalnoj trgovini. E, mi želimo osigurati određene standarde, međutim Europska unija tu ne smije kaskati i zaostajati u odnosu na druge te samo poštivati tuđa pravila. E, jesmo li mi odlučni u namjeri da e, ostvarimo da Europa bude globalni predvodnik kada govorimo o digitalnim standardima? i e, što je sa odgovarajućim odredbama u sporazumu o slobodnoj trgovini sa Japanom? Hvala lijepa. E, na samom početku e, ponovio bih da mi moramo poštivati uredbu o zaštiti podataka, uredbu o zaštiti osobnih podataka. Dakle, to nije nešto što je podložno pregovorima i što može biti predmet pregovora u sklopu e, sporazuma o slobodnoj trgovini. No, e, mi svakako trebamo e, aktivno djelovati na području digitalne trgovine i to trebamo raditi u sklopu pregovora o elektroničkoj trgovini u kontekstu e, VTO-a. E, to sam spomenuo u uvodnom izlaganju, to je jedan od naših prioriteta. Ono što nam treba su slobodni tokovi trgovine, e, slobodni tokovi digitalne trgovine, a to je važno i u kontekstu digitalnog programa razvoja u Europskoj uniji. Spomenuo bih nekoliko ključnih aspekata koji su važni e, u kontekstu VTO-a. E, mora postojati slobodan protok podataka, a ograničenja moraju biti povezana jedino sa pitanjem e, javnog poretka i sigurnosti. Ograničenja moraju biti u skladu sa postojećim pravilima, a komisija mora pratiti i baviti se ovakvim ograničenjima u trećim zemljama. Ovi pregovori naravno trebaju polaziti od e, pretpostavke da se primjenjuju propisi o zaštiti podataka. Dakle, e, radit ćemo na način da radimo u sklopu Svjetske trgovinske organizacije i njezine skupine za elektroničku trgovinu. Osim toga, bilateralno ćemo se baviti trgovinskim poglavljima i e, voditi računa o otvorenim pitanjima u sklopu pregovora. Ovdje bih spomenuo Novi Zeland i Australiju. Određena relevantna pitanja su ovdje u prvom planu. E, s obzirom na geografsku udaljenost, ne radi se ovdje toliko o trgovini robom koliko se radi o trgovini uslugama. E, tako da vas uvjeravam da ćemo se svakako baviti ovim pitanjima u sklopu svih pregovora. Imate li pod pitanje? Da. Zahvaljujem na ovom odgovoru. E, Zanimarimo e, na trenutak e, osobne podatke. Međutim, ovdje bih istaknula da naravno kada govorimo o digitalnoj trgovini jedna od važnih zemalja je SAD. Već je spomenuto da nam treba novi početak sa starim prijateljima i sa druge strane oceana i s druge strane Lamanša. E, sigurno se slažete da trebamo raditi na novom trgovinskom e, planu i sporazumu s SAD-om. Puno toga ovisi o našim odnosima s SAD-om. Kada govorimo o digitalnoj trgovini, moje pitanje je planirate li raditi e, i razgovarati sa SAD-om na području digitalne trgovine i umjetne inteligencije. Dakle, tako da se ne bavite samo smanjenjem carina, i e, sporovima. Hvala. E, da, doista, to je jedno od područja koja predviđamo za razgovor o suradnji s SAD-om, digitalne usluge, umjetna inteligencija i tako dalje. Komisija ima kontakte s nadležnim tijelima u SAD-u što se tiče trgovine i područje na kojima možemo ostvariti e, poboljšanja. Kao što znate, postoje neka problematična područja. E, otvoreno je pitanje gdje e, je mjesto oporezivanja digitalnih usluga. Kao što znate, na tome se radi u sklopu OECD-a, Međutim, budući da trenutačno ne postoji međunarodni sporazum, mi smo spremni podastrati e, prijedlog Europske unije, jer e, gospodarstvo se sve više digitalizira, a e, digitalna trgovačka društva plaćaju tek dio poreza u odnosu na tradicionalna poduzeća. Tako da je logično baviti se ovim pitanjima, a osim toga moramo se također u kontekstu razgovora s SAD-om baviti pitanjem istraga koje SAD vodi u odnosu na određene zemlje Europske unije i pitanjem digitalnog oporezivanja. Dakle, u sklopu e, Vijeća za trgovinu i tehnologiju e, vodimo dijalog s SAD-om i očekujemo određene rezultate. Hvala. Hvala lijepa. Evo, približavamo se, odnosno došli smo do samog kraja ovog saslušanja, odnosno dijela u kojem se postavljaju pitanja i sada dajem riječ gospodinu Dombrovskisu kako biste iznijeli svoje završno izlaganje u trajanju od najviše pet minuta. Hvala. Uvažene zastupnice i zastupnici, poštovani gospodine predsjedniče, kao prvo zahvaljujem na ovoj prilici da govorim o svojoj viziji trgovinskog plana za Europsku uniju. Nadam se e, da će ovi planovi naići ne samo na vašu potporu, nego da ćete ih e, i preuzeti kao svoje vlastite. Veselim se tjesnoj suradnji s vama E, vremenski raspored je jasan. Javna rasprava o preispitivanju trgovinske politike održava se 15. studenog. Nakon što analiziramo rezultate, ponovno ću e, sudjelovati na sastanku ovog odbora, a vaša gledišta će ući u komunikaciju Europske komisije koja će se objaviti početkom 2021. Tu ćemo imati smjernice za trgovinsku politiku. E, cilj je dati odgovor na izazove narednog desetljeća. To je europski kao zeleno digitalno desetljeće. To neće biti lak zadatak. Međutim, puni smo samopouzdanja i to e, zahvaljujući brojnim prednostima koje imamo. Europa je globalni predvodnik e, koji zaziva povjerenje kada govorimo o globalnoj trgovini. I mi smo e, dobar partner i upravo zato imamo najširu mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini diljem svijeta. I to otvara brojne mogućnosti za naša trgovačka društva, posebno mala i srednja poduzeća u narednim godinama. E, to je iznimno važno s obzirom na e, klimatske i ekonomske prioritete. Naša vodeća uloga E, nije nešto e, što smo ostvarili e, zato što smo se odnosili pokroviteljski prema našim partnerima. Ne. Komuniciramo s našim partnerima na istoj razini i na taj način da tražimo globalna rješenja E, za globalne probleme u sklopu globalnih foruma. To je nešto što smo primijenili i u sklopu e, ostvarenja Pariškog sporazuma, a e, ista načela primijenit ćemo kako bismo se oporavili od posljedica pandemije uzrokovane COVID-19. Ono što je osim toga važno je revitalizacija transatlantskih odnosa. E, Europa i SAD imaju zajedničke ciljeve. E, mi smo motor koji pokreće promjene na cijelom svijetu. Pitanje e, Kine je isto tako važno, a pri tome su važni jednaki uvjeti poslovanja. Trebamo osnažiti odnose s najbližim susjedima prema istoku i jugu, a isto tako težište treba biti i na susjednom kontinentu, Africi. Naglasak mora biti na našim prednostima. Na taj će način naša trgovinska politika služiti tome da Europa bude kontinente koji štiti, i pruža zaštitu. Moramo raditi na tome da postoji otvorenost, ali to ide ruku pod ruku sa korektnošću, a pritom moramo graditi otpornost i strateški pristup, a to možemo ukoliko surađujemo. Zaključno, uvažene zastupnice i zastupnici, želim reći da su pred nama veliki izazovi. E, međutim, e, to mi nije strano. E, postao sam premijer Latvije u krizno vrijeme kada smo trebali izraditi plan za prevladavanje financijske krize. Postao sam potpredsjednik komisije u vrijeme kada smo morali raditi na jačanju europske valute i jačanju gospodarstva. E, sada smo ponovno suočeni s razdobljem velike neizvjesnosti, a u suradnji s vama moja je ambicija da e, uspostavimo ambiciozan program slobodne trgovine. To je ono e, što nam je potrebno i na čemu možemo zajedno raditi. Hvala. Hvala lijepa potpredsjedniče Dombrovskis. Ne želim prejudicirati rezultate e, sastanka koordinatora, međutim e, želim e, osobno zahvaliti na tome što ste dali sasvim konkretne odgovore na konkretna pitanja jer to nije nešto što se događa uvijek. Hvala vam puno na tome. Sastanak koordinatora bit će u pet sati i tada će biti riječi o analizi ovog saslušanja. Zahvaljujem i zaključujem sastanak.